Okay, good morning. Dobro jutro. Mislim da bismo polako trebali započeti jer e, svi koji su nam neophodni su vjerojatno do sada već ovdje. I, iako između sebe imamo neke zanimljive i korisne rasprave na marginama. Prva točka dnevnog reda je točka šest prateće mjere za delegiranje zakonodavnih ovlasti i nadzor država članica nad izvršavanjem provedbenih vlasti komisije. Izvješće koje je odbor za pravna pitanja najprije napravi uzevši u obzir članke 219 201 s njihovu primjenu iz ugovora o funkcioniranju Europske unije o provedbenim i zakonodavnim ovlastima prema Lizabonskom ugovoru. Te kako bismo proceduralne smjernice mogli dobiti o tome kako se s tim mjerama nosimo u zakonodavnim dosijejima. Prema raspravama koje smo imali na konferenciji predsjednika klubova, iskustvo je prilično različito od jednog drugog odbora što se tiče što se tiče toga da li je parlament zapravo uspio dobiti ono što želi u smislu e, delegiranih ovlasti ili su uvijek se uvijek pokušava ići na provedbene e, ovlasti u kojima parlament nema ulogu. Odbor naš odbor koji je bio najuspješniji e, u tome da stvari krene nas u svoj smjer i nacrt mišljenja koji, na kojem ja upravo radim i s kojim je predsjednik također suglasan, istaknula se zapravo na koji način smo mi radili i isto tako kako, barem u našem slučaju, se temeljimo na stručnom znanju nadzornih tijela Europske unije i pozabavila sam se s jednim od najvećih problema, to je potreba za transparentnošću strane komisije što se tiče vremenskih rokova e, za usvajanje delegiranih e, akata i da se pobrinimo da parlament dobije dovoljno vremena da izvrši svoja prava za e, nadzor zbog toga što postoje neki slučajevi gdje vremenski okviri nisu bili dovoljno dobri, primjerice prije blagdana i praznika, tako da nije bilo dovoljno vremena da se raspravi i da se e, donese, iznese pred plenarnu, a postoji naravno pitanje e, ljetnih raspusta i raspusta, se čime se zapravo stalno moram boriti na konferenciji e, predsjednika odbora. I naravno veliko pitanje sljedeće godine izborni raspust kada ćemo, iako sam upozorila komisiju da nam ne šalje predmete u to doba jer se odbor neće sastajati. Mislim da je vremenski raspored takav da čak i ako se o nečem hitnom radi, neke stvari će nam morati proslijediti. Dakle, s obzirom na plan potencijalna prava koja imam ja za odbor, pretpostavljam da postoji odgovarajuća situacija tome i za rad na plenarnoj, ali moramo zapravo na tome raditi i doći do jasne situacije, tako da tijekom razdoblja kada se ne sastajemo ne dobivamo gomilu materijala. Od 16 amandmana 9 je iz Antaline, izvjestiteljice u sjeni e, socijalista i demokrata, a kao izvjestitelj za Omnibus 1 e, on doista najbolje poznaje regulatorne tehničke standarde tako da većina njegovih amandmana, što ne iznenađuje, idu u pravom smjeru i stavljaju naglasak na neke konkretne točke. Postoji drugi amandmani e, s kojima se većim dijelom slažem. Imam pitanje samo o jednom ili dva, pa sam prije nego što prepustim riječ onima koji su uložili amandmane, da ih e, razjasne i objasne. Željela sam ukazati na neke probleme koje ja imam s nekim konkretnim formulacijama, pa ćete mi onda moći reagirati na to. Antelin u amandmanu trećem, e, stavku drugom, jasno mi je što želiš reći mislim da si u pravu. No i ja sam pokušavala pokriti to da smo dobili neke povratne informacije iz ESME konkretno o tome da nismo pružili dovoljno smjernica u našem tekstu na prvoj razini. Dakle, možda se tiče samo uvodnih odredbi i tome slično... E, I možda bismo trebali e, zapravo uzeti način na koji si ti to sročila i zatim dodati nešto o tome da se pobrinemo da postoji dovoljno nužnih smjernica da na tome možemo još raditi jer mislim da si u pravu da, da je potrebno regulirati one ključne elemente. No još uvijek sam željela imati e, nešto o tome da se dostatne smjernice daju e, što se tiče delegiranih akata. U sedmom amandmanu Hans-Peter Martin je zatražio e, da svi zastupnici dobiju budu uključeni, što mislim da je zapravo možda malo pretjerano jer nemamo nužnu bazu podataka svih zastupnika koja se mijenja, ali shvaćam e, njegovu želju da svi budu obavješteni. No to je zapravo posao tajništva prema našim najboljim praksama da se obavijeste sve, svi zastupnici. Te je podnio amandman peti u tome da se uključe izvjestitelji u sjeni. To smatram da je odgovarajuće zbog toga što bi u komisiji, iz komisije trebali znati tko je tko. I najbolja praksa je također da tajništvo obavijesti sve članove, tako da bismo možda to mogli razjasniti. Hans Peter Martin nije ovdje, no samo ću komentirati o devetom amandmanu. On je izuzao konkretno referencu na to da su dva mjeseca za interinstitucionalni sporazum prekratka, ali ja bih se suprotstavila tome eh, jer mislim da moramo ustrajati na tome da je to razdoblje prekratko kada imamo neki nešto složeno a, i velikog obima, obima. Dakle, kada se radi na tekstovima prve razine. Entle nisam siguran da li način na koji je sročen amandman 13 je najsretniji. Dakle, rekla bih da je to samo semantičko pitanje, ali mogli bismo još poraditi na način na koji je to sročeno. I isto tako u amandmanu 15, Antalin, nisam sigurna da li želimo da uvijek dođu i na javne raspravi objasne svoje stajalište odboru. Mislim da bi ta mogućnost trebala biti na raspolaganju, no ukoliko bi Kate trebala svaki puta doći i objašnjavati sve, provala bi puno vremena s nama. Dakle, mogli bismo to možda malo izmijeniti. I također sam eh, unijela svoj eh, izvorni izvorni nacrt, dakle imenovanje dionika e, zbog važnosti koje oni imaju u pridonošenju informacijama tijekom cijelog postupka i rada. E, mislila sam da to važno da se spomene, a Sven je na to još nešto dodao što mislim da je prihvatljivo jer se zapravo sve radi o imenovanjima za koje je također potreban dobar vremenski okvir, inače ćemo inače imati jedno te iste ljude. Sven pokušava reći da smo zapravo željeli proširiti krug e, potencijalnih kandidata. To su moji komentari amandmanima. Zahvaljujem svima koji su doprinijeli i ukoliko netko želi e, razjasniti neki od svojih stavova, neka to slobodno čini. Antolin, izvolite. E, zahvaljujem na komentarima, Sharon. Kratko ću objasniti amandmane. Zapravo više bismo ih trebali smatrati kao prijedloge, Zato što moje želja da e, dođemo do teksta koji će biti na zadovoljstvo sviju. Stoga moramo uzeti e, neke aspekte koji su e, lingvistički i mislim da izvjestiteljica ipak puno bolje poznaje engleski jezik od mene. Tako da to sam vam samo predložio da o tome razmislite. Htio bih pojasniti da e, regulatorni tehnički standardi koje smo definirali u e, Omnibusu 1 u okviru financijskih usluga govorimo o specifičnoj kategoriji delegiranih akata. To znači da oni čine delegirane aktove i ono što moramo učiniti jest izbjeći da regulatorni tehnički standardi nisu delegirani aktovi. Oni jesu jedna specifična kategorija delegiranih aktova i podrazumijevaju znatnu suradnju nadzornih tijela Unije i riječ je o vrlo specifičnom procesu i zbog toga dakle mogli smo imati neke druge vrste delegiranih zakonodavnih akata koji ne bi imali tu tehničku komponentu i ti delegirani akti bi također e, trebali biti podložni e, analizi. Druga stvar. Što se tiče ključnih elemenata, ono što želim ovdje naglasiti je važnost jasnog definiranja odgovarajućeg instrumenta. Da li je to zakonodavni instrument, e, delegirani e, akt ili provedbeni akt? U mom amandmanu sam jasno naveo da su to ključni aspekti, zato što odgovornost zakonodavca prema sporazuma dakle, leži na ključnim elementima. I to je dakle odgovornost zakonodavca. I ta se odgovornost ne može prenijeti Dakle, to se ne može delegirati drugim tijelima niti drugim mehanizmima. Što to znači? Imali smo slučaj e, Frontex, predmet Frontex, o kojima se raspravljalo upravo o tim ključnim elementima i to su oni koji se odnose na razvoj temeljnih prava, ali i oni koji definiraju velike ciljeve, političke ciljeve. Stoga imamo čitav niz ključnih elemenata koja su isključivo, koji su isključivo odgovornost zakonodavca. I takvi se elementi ne mogu prenositi niti delegirati. Zatim imamo druge aspekte zakonodavnog razvoja, I sad pitanje je da li oni spadaju pod regulatorne tehničke standarde ili delegirane akte. No u tom aspektu htio bih naglasiti odgovornost zakonodavca Dakle, da se potpuno moraju regulirati ključni elementi. I to spada pod odgovornost e, koju je preuzeo zakonodavac. I zato bih volio da ovdje e, što je moguće bliže pratimo tvrdnju članka 190 kada kaže dakle da su e, dakle ti delegirani akti samo dodatni akti. Zatim sam malo razmatrao mehanizme fleksibilnosti i definirao kriterij koji bi mogao biti koristan. Raspravljaju o tome i sa drugim odborima i sve, svi odbori tvrde da je važno definirati odgovornu osobu kako bi se te teme obrađivale na što dosljedniji način. I dakle da za to bude zadužen netko tko je e, za to ima odgovarajuće kompetencije. Da se sa slučajevima i predmetima postupa dosljedno i bilo bi dobro da E, osoba koja je bila odgovorna za jedan izvještaj nakon toga bude odgovorna i za provedbu istog tog dokumenta, zato što će to biti i osoba koja je najbolje proučila tu temu i mislim da onda zapravo najbolje poznaje to područje. I što se tiče ostalih e, pitanja, to su lingvistička pitanja i to prepuštam e, izvjestiteljici, to prepuštam njoj da ona tu kaže svoje mišljenje i neću dakle e, samo jednostrano predstavljati amandmane, već e, želim da i izvjestiteljica u tome e, sudjeluje. I nadam se da ćemo postići kompromis i da ćemo dobiti tekst koji će biti na zadovoljstvo svih zastupnika. Um, Hvala, Antolin. Siguran sam da ćemo dobiti jedan zajednički tekst. Werner, Prosti, nisam te vidjela kao izvjestitelj sjeni za Europsku pučku stranu. Da, ja sam sličan problem doživio. Nisam do jutra znao da sam izvjestitelj u sjeni zapravo. I zahvalio bih se šeran. Mislim da se doista uključila sve ključne točke u svom izvješću. I što se Emira tiče, e, eksperimentirali smo s time početkom godine. Imali smo delegirane akte koji su se prekasno uveli bez, dovoljno, bez da nam ostane dovoljno vremena za pozabaviti se svima. I Dobili smo objašnjenja povjerenice Hedegard u ime cijele komisije i rekli su da bismo mi trebali biti konstantno obavješteni, imati dovoljno vremena za donošenje odluka, bolje uključeni u proces i to je doista ispravan e, način razmišljanja. Pitanje je hoće li funkcionirati, ne samo u našem odboru, već u cijelom parlamentu. I delegirani akti i to pitanje, s tim se doista treba na odgovarajući način pozabaviti. I moram reći da je Sharon u potpunosti u pravu kada kaže da parlament kao su zakonodavac se mora pobrinuti da sve ključne točke već imamo u izvornom tekstu, odnosno u zakonodavnom tekstu na prvoj razini, ne samo u sljedećim verzijama. E, Sharon je još nešto spomenula, a to je da transparentnost mora biti na visokoj razini. E, moramo znati točno koji je vremenski okvir, moramo se pobrinuti da imamo pravo na transparentne rokove. Znamo prilično često da dolazi do odgoda, da se razvlače pitanja, no svejedno. Siguran sam da imamo temelj za dobro mišljenje koje možemo ponuditi konferenciji predsjednika odbora i e, što je gospođa Sančez Prezedo predložila, to ćemo morati na našem klubu zastupnika razmotriti jer nismo još imali priliku ući u detalje. Možemo, možda ćemo podržati neke zamisli iz socijalista i demokrata, no najviše podržavam šeren pristup. Hvala. Mislim da većina onoga što je Antolin rekao do trenutka kada kroz sve prođemo, da ćemo se sa time moći složiti. Rekla bih samo da e, naš odbor ima i niz bilateralnih dogovora s komisijama što se tiče njihovog ponašanja, a što nije slučaj s ostatkom parlamenta. I prilično me brine da naši bilateralni sporazumi, koje smo već e, prije imali, da se jednostavno, e, da njih ne nadjačaju neki općeniti sporazumi koji postoje nakon što kroz to se time pozabavi odbor za pravna pitanja, što ne bi bio niti prvi slučaj takav. Sven? Ja samo mogu reći da pozdravljamo vaše izvješće, vjerujemo da su amandmani kolega prihvatljivi. Postoji jedna točka koju ste i vi spomenuli svojim uvodnim napomenama, a to je amandman kolege Martina razumijemo njegovu brigu, ali također mislimo da amandman 5 e, koji je predložila Kay, bolje zapravo obuhvaća taj problem, a postiže isti cilj. E, Hans Peter Martin je razumljivo zatražio da želi biti e, obavješten kao i svi nepridruženi članovi, ali time se možemo pozabaviti i kroz ovaj amandman K. Mislim da smo na pravom putu, ne vidim razloga da, da se oko nečega zapravo ne bismo mogli složiti. Hvala. Ok. Ok. I ja bih samo kratko nešto dodala. Mislim da je ključne važnosti da doista dobijemo proces kroz koji bi delegirani akti i regulatorni tehnički standardi mogli funkcionirati u relevantnim odborima. I moj vlasti amandmani su bili eh, su se bavili manjim detaljima. E, jedan je bio razmjena informacija, o čemu je Svenu prvo govorio. I nadam se da amandman peti zapravo obuhvaća e, sve relevantne klubove zastupnika i e, uključenost većeg broja osoba za što je zaduženo tajništvo. Druga važna stvar je kontinuitet. Mislim da moramo pokušati vidjeti nakon izbora velik broj regulatornih tehničkih standarda moraju se nastaviti primjenjivati. Dakle, nakon izbora neki od nas se možda više neće biti ovdje, tako da ćemo kratko nakon izbora znati tko će biti odgovoran za koje dosije i bit će potrebno imenovati nove izvjetitelje u sjeni za delegirane akte za svaki klub zastavnika. Ukoliko se isti izvjestitelj u sjeni ne vrati na svoje mjesto, tada će se morati formalno e, nekoga imenovati da preuzme to. A ne bismo željeli da to ostane u zraku. Dakle, proces moramo biti e, sposobni odmah nastaviti. Također je važno da u sastavnom dijelu ovog cijelog postupka učenja, da neke od procesa i formaliziramo. E, bilo mi je drago što smo imali sastanak e, sa timom Esbara gdje su oni vrlo otvoreno razgovarali s nama o sljedećem krugu konzultacija i nadam se da će se to nastaviti sad nakon što su oni dobili naše komentare, nadam se da će doista ispuniti ono što su rekli, dakle svoj komentar, svoje reakcije. A u možemo mi na bilo koji način to formalizirati i imati jedan interaktivniji proces, to će biti od ne samo nama, već i budućim sazivima, budućim zastupnicima. Dakle, radi se o tome da se na odgovarajućoj razini, na odgovarajućem trenutku dobro mogu razmijeniti informacije, da postoji kontinuitet i mislim da je, sam ja u potpunosti zadovoljna e, sa amandmanom 15. da možda kada nadležni odbor nešto zatraži, da tada možemo dobiti e, objašnjenje. E, dakle, postoji mogućnost da nam oni dođu sami objasniti stvari prema zahtjevu, dakle, na zahtjev našeg odbora Dakle, ukoliko bi se takav kompromis mogli dobiti na temelju 15. amandmana, bila bih jako zadovoljna. Hvala, želi li još tko uzeti riječ? Ne, onda vam se zahvaljujem na vašim doprinosima i Ok, mislim da si zapravo rekla ono što sa čime se u potpunosti slažem sa 15. amandmanom. Dakle, oni e, moraju doći ukoliko mi to želimo, no ne moramo to provoditi ako to nije slučaj. Znamo za vremenska ograničenja i što se tiče kontinuiteta, postoji granica e, u kolikoj mjeri zapravo koordinatorima mogu reći što i kako moraju raditi. Ako se sjetite, jedan od prvih sastanaka koordinatora koje smo imali u ovom sazivu, zapravo smo se na njemu pozabavili sa pitanjem e, mjera druge razine, solventnosti i tako dalje. Peter Skenner je bio još ovdje i rekli smo da ukoliko postoji već neki formirani tim, da će on nastaviti s radom. No, će neki trenuci gdje, kao što ste sami rekli, neki ili cijeli timovi izvjestitelja, ako ih tako mogu nazvati, neće biti prisutni. A, naravno, mislim da možemo to ispomenuti, no, trebamo vidjeti da li će odbor za pravna pitanja biti zadovoljen sa svime u ovom institucionalnom smislu. No, možemo na neki način i to ugraditi. Dakle, proslijedit ću vam neke prijedloge kompromisa koji će u obzir uzeti većinu, veliku većinu amandmana koji su podneseni ili na način na koji su već podneseni ili povezani zajedno ukoliko se negdje preklapaju. Hvala vam lijepo. Time završavamo ovom točkom. Točku sedmu sam odgodila. Radila sam ovom izvješću o e, nefinancijskom izvješćivanju. Oni s kojima sam razgovarala znaju da postoji jedan e, preliminarni nacrt koji je dostupan, a glavni problem je vidjeti kako zapravo sve ugurati u dobar format. No, odbor za pravne pitanja odgodio, datum svog izvješća, tako da ćemo iskoristiti to kako bismo još malo poradili na dosijeu prije nego što proslijedimo dalje naše izvješće što me dovodi do e, europskog sustava, odnosno do revizije europskog sustava financijskog nadzora, za što je izvjestitelj Sven Giggled Sven. Možda bismo mogli nešto na početku razjasniti. Mislim da smo malo ispred e, vremenskog okvira i da izvjestitelji u Sjeni nisu prisutni. E, znam da je Wolf se želio sudjelovati. Tako da bi bilo šteta ako ne bismo mogli pričekati možda pet minuta dok Wolf ne dođe. E, što mislite o tome? Dakle, mislim da bismo trebali imati priliku raspraviti to sa svima. Prema indikativnom rasporedu zapravo smo trebali početi u 9.25, tako da... Wolfov osoblje je rekla da će nam se on pridružiti za pet minuta. A, znači, poslao si mu SMS. Dobro. Pričekat ćemo pet minuta, onda pa ćemo nastaviti. Slažem se da je bolje da su svi prisutni. Dakle, pet minuta, kratka pauza. Sven, I think we'll have to start or we'll get behind okay. ourselves. So, um... Sven, mislim da moramo početi jer kasnimo. Ništa, njegov asistent će hvatati bilješke i brifirati ga kad dođe. Dobro. Ja ću onda uvesti kratko ovu raspravu. Ovdje govorimo o sustavu financijskog nadzora i to je tema koja traje od početka saziva. U više navrata smo glasovali i to velikom većinom i mislim da u parlamentu, unutar parlamenta ne postoje velike razlike. Međutim, problem je s vijećem. Kad je u pitanju gdje su granice zajedničkog financijskog nadzora. U to doba imali smo jedno drugo izvješće na temelju kojeg smo razgovarali i pregovarali, pa je onda to završilo kao nacrtom prijedloga zakona, pa smo imali dugi sukob s vijećem i nakon krize niko nije htio prihvatiti preporuke iz tog prethodnog izvješća. Äh, muss man äh, fragen ähm, u to doba smo mislili da je taj pristup dobar. Međutim, sada se moramo zapitati. Komisija je iznijela svoj prijedlog i mi moramo dati svoj doprinos, a situacija se ipak promijenila kao prvo, zato što sada imamo jedinstveno europsko tijelo za bankovni nadzor e, koje se odnosi na eurozonu i još neke druge zemlje što naravno dovodi u pitanje ostatak europskog bankovnog nadzornog sustava. Jučer smo čuli e, koliko je daleko omakao rad na europskom stabilizacijskom mehanizmu i sistemu nadzora. Znamo da je Europsko tijelo za bankovni nadzor e, glavno da ono sastavlja e, pravilnik no, bez obzira na to, ovo su krupna pitanja o kojima mi moramo raspravljati. Jer izgleda da će puno zemalja širom svijeta ići u smjeru tog takozvanog Twin Peak sustava, gdje tijela za bankovni nadzor dobijaju dodatne uloge u smislu nadzora banaka i nadzora financijskih tržišta. Ovaj Twin Peak sustav, mi o njemu još nismo razgovarali, ali što se tiče Europskog stabilizacijskog mehanizma, osiguranje nije pokriveno. Dakle, područje osiguranja je nešto što trebamo razraditi. Nadalje, kad je riječ o sustavu financijske supervizije, moramo detaljno pogledati što je sa onim predmetom koji sada na kojem radi Europski sud pravde, predmetom koji se odnosi na kratke prode, na short selling. Vrlo interesantan jezik koji se koristi u tom predmetu. Naime, kao zakonodavac, da li mi moramo, da li se moramo držati daleko od ovlasti koje imaju ova tijela. Možda ćemo dobiti neko pojašnjenje s tom presudom, možda će presuda dati većeg prostora demokratskom odlučivanju, to će biti dobro za nas, ali u tom slučaju komisija treba pratiti razvoj događaja. Ako dobijemo procjene financijskih nadležnih financijskih vlasti moramo vidjeti kako čitav sustav možemo izložiti jednom nepristranom i pravičnom procjenjivanju. Komisija koordinira svoje napore ne radi se više o najmanje mogućem nazivniku kao što je to nekoć bio slučaj. Svako je odigrao svoj dio igre, međutim veliki akteri na tržištu naravno time nisu bili zadovoljni. Poboljšani su zahtjevi za kapitalnim Poboljšan je okvir za kapitalne zahtjeve, pojačani su zahtjevi u tom smislu i ako pogledate koje sve različite zadaće smo mi kao zakonodavac dali ova tri makrobonitetna supervizora, onda ćete doći do zaključka da njihove ovlasti nikad nisu u potpunosti bile iskorištene i ja mislim da se mi moramo očitovati po tom pitanju. Zamislite da krize nije bilo, da nema krize. E, članak 18 e, nije, na primjer, iskorišten nikad. Zatim, mogućnost potezanja kršenja evropskog prava – u tom smislu. Što se tiče financijskih usluga, mislim da ni tu nije ispoštovano evropsko pravo. E, nacionalna tijela za, odnosno europsko tijelo za bankovni nadzor nikada nije pozvalo na odgovornost nacionalne vlasti kada je bilo problema izgleda da su nadzorni organi uvijek skloni jedni drugima, da se uvijek slažu, što nije u potpunosti prihvatljivo. E sad, što se tiče delegiranih akata, iako situacija izgleda funkcionira, kasni se. Kašnjenje je možda posljedica nedostatka sredstava, o čemu također moramo razgovarati. Ali čak i one ovlasti koje smo im dali, one se nisu u potpunosti iskoristile niti implementirale. Iz toga moramo izvući neke zaključke. Jedan od mogućih zaključaka je da su ove supervizorske nadzorne vlasti još uvijek međuvladine prirode. Odnosno da su još uvijek vrlo poslušne. da ljudi koji ondje rade jednostavno se ne usude provoditi neke radnje koje se nekome neće sviđati. Ja sam putovao, obišao mnoge od ovih supervizorskih tijela i mogu zaključiti samo da ukoliko želimo da oni budu učinkoviti, oni moraju imati pristup informacijama koje su dostupne na europskoj razini. Izgleda međutim da Europsko tijelo za bankovni nadzor ne koristi svoje ovlasti da traži na uvid informacije. Ako pogledate upravni odbor izgleda da oni zapravo ne žele da se te ovlasti koriste. Mi smo im dakle kao zakonodavac dali ovlasti koje oni ne žele koristiti. Jer izgleda da ne mogu postići većinu, mislim pritom na upravne odbore, za svoje odluke što ih čini neučinkovitim i što dovodi do fragmentiranja jedinstvenog tržišta i velikih opasnosti s tim u vezi. Jedna od velikih e, opasnosti je ponovno nacionaliziranje financijskih tržišta Mislim da Europski parlament treba biti u vezi toga zabrinut. Što se tiče sredstava koji su na raspolaganju ovim e, vlastima, u posljednjem izvješću za, u odnosu na proračun mi smo jasno rekli da su ta sredstva nedovoljna i pri tome trebamo ostati. I na kraju, trebamo obuhvatiti i institucije koje se bave makrobonitetnim nadzorom i one koji se bave mikrobonitetnim nadzorom. Europsko tijelo za nadzor banaka je nešto što bi se trebalo baviti makrosupervizijom. Reforme financijskih tržišta, kad je riječ o makroplanu, tu nismo vidjeli osobiti napredak, kao što je slučaj s mikroplanom. I dalje postoji tendencija da se obraća individualnim institucijama i da se bavi detaljima. Ali, ako pogledate velik neke trendove koji utječu na ekonomiju općenito govoreći, tu nije postignut osobit napredak. ESRB, Europski odbor za sistemske rizike, oni su sastavili neka vrlo važna mišljenja što bi moralo komplementirati zakonodavni rad komisije. Gospodin Drage je jučer u nekoliko navrata rekao odnosno govorio je o asimetričnim pravilima i pokušaju da se riješi volatilnost tržišta zaključak je bio da su, da su nam potrebna stroža pravila o tome uvelike bilo riječi jučer, ali nažalost prijedlozi koji su u tom smislu izneseni nisu ispoštovani. E, ovo tijelo je bilo prilično angažirano u zakonodavnom procesu, pa opet su rezultati loši. Što se tiče mikrorazine, postavlja se pitanje kako dati Europskom odboru za sistemske rizike veću mogućnost djelovanja, veće ovlasti. Eto, to je sve što bi ja imao za reći, a zanima me što vi o ovome mislite. Nadam se da ćemo nastaviti s dobrom suradnjom u parlamentu, jer mislim da ovo treba biti naš zajednički poduhvat. Riječ je o viziji. E, moramo vrlo oštro nastupiti u odnosu na vijeće koje nastupa jednoglasno. Hvala. Izvjestitelji u sjeni, ako žele uzeti riječ. Astrid. E, ne znam jeste li me htjeli čekati, u svakom slučaju namiravala sam uzeti riječ. Hvala gospodinu Gilgudu na ovim prijedlozima. Ja nažalost nisam mogla otići i obići ova tri tijela, tri agencije, ali mogu reći da valja zauzeti stav po svim pitanjima koja su ovdje spomenuta. E, nije da se ja bojim zauzimati stavove, ali mislim da je s druge strane malo rano a i postoje neki praktični razlozi koji se tiču osim toga i procedure jer na kraju krajeva pred nama je e, izvješće o inicijativi e, nadzornih inicijativi za nadzorne agencije što je sve u vrlo ranom stadiju Europska komisija je trebala sastaviti i donijeti izvješće o funkcioniranju ovih agencija najkasnije do 2. siječnja 2014. godine. Ali Odbor za ekonomska i monetarna pitanja je izgleda odlučio požuriti se i sastavio je inicijativno izvješće, izvješće na vlastitu inicijativu, jer je osjetio zatim potrebu, što razumijem. No, kako će to konkretno funkcionirati? E, ja nisam a priori protiv, ali situacija odnosno, stvar ipak osjetljiva parlament bi mogao zatražiti od nekog neovisnog da provede analizu. Odnosno već je zatražio tu analizu koja bi trebala biti objavljena tijekom listopada, ako se ne varam. Neki ne žele čekati izvješće, izvješće Europske komisije. Međutim, ne znam, izgleda da je parlament tražio svoju analizu, po kojoj cijeni ne znam. Uglavnom, mislim da stvar nije baš jasna. A ja bih htjela da bude jasna, ne bih htjela da ispadnemo smiješni. Najjači smo kada na precizan način predlažemo i usvajamo zakone a najslabiji smo s druge strane kada se upuštamo u neke govorničke eskapade i nerealistične e, e, aktivnosti. No, to je bio uvod, nekoliko opaski. Moramo vidjeti kakva je situacija na terenu Postoji sada ipak jedan sustav jedinstvene supervizije koje se ovdje sada provodi u dijelu. Bojim se da bi to moglo dovesti u pitanje arbitraže koje smo mi bili odobrili. Jer uloga koja je data ESB-u imat ključne posljedice na funkcioniranje, na primjer, EIOPE. Mi moramo analizirati svakodnevno funkcioniranje svih relevantnih agencija, a naša uloga je i da poboljšamo stanje ondje gdje je to potrebno. Druga opaska Postoje neke ključne razlike između supervizije banaka i supervizije osiguravajućih društava. Potpuno je normalno da tri nadzorna tijela koja su uspostavljena u Europi imaju jedan modus operandi koji će biti vrlo konkretan, e, koji će im omogućiti svakodnevno postupanje kao supervizora pravila funkcioniranja moraju biti zajednička svim ovim agencijama. E, govorim pritom o konkretnim stvarima kao što su glasanje, medijacija, posredovanje i tako dalje. Jer ne bismo smjeli poticati stvaranje različitih propisa i pravila funkcioniranja. Iako naravno sve ove agencije imaju svoje specifičnosti. I najzad nekoliko riječi o potrebi simplifikacije. Pojednostavljenje je potrebno, ne smijemo ići u suprotnom e, smjeru. Moja je želja, ja bi voljela e, upoznati nadležne, one koji će biti odgovorni za superviziju u Europi. Ali bilo kako bilo, ova politika je važna, nije ideološke prirode i moramo naći jedan zajednički teren kako bi se funkcioniranje ovih agencija poboljšalo učinilo učinkovitijim u svom svakodnevnom djelovanju. Eto, to je sve što sam ja kao izvjestiteljica u sjeni za svoj klub htjela istaknuti. Hvala na pozornosti. Hvala. Mislim da naš doprinos ovoj prvoj reviziji je da se koncentriramo na funkcioniranje e, nadzornih tijela u ovom početnom periodu, te da najprije odgovorimo na upitnik o različitim e, propisima. Mislim da je to najmanje što za sada možemo učiniti. Što se tiče ostalih aspekata koje su također važne i koje moramo uzeti u obzir, a to je odnos e, dakle koji je novi, o, kojima, e, o kojem se nije govorilo kad smo pisali ugovore. Drugi se odnosi na proračunske e, aspekte te resurse tijela. Zatim aspekti na koje bismo mogli utjecati jest kako e, poboljšati upravljanje financijskim sektorom. Sada govorimo jako puno o propisima, ali mislim da moramo govoriti i o što boljem funkcioniranju tijela u Europi zato što će to biti važno za budućnost. Što se tiče mm, da ovog dokumenta, mislim da je jako dobro uh, da radimo na ovom tehničkom savjetodavnom dokumentu. Mislim da bi bilo dobro da se i pripremi jedan upitnik uh, sa strane, od strane naše predsjedavajuće, predsjednice odbora, te da se pošalje da svi damo svoje impute sve to u cilju bolje koordinacije našeg rada. Još jedan aspekt mm, o kojem bismo morali govoriti su recimo aktivnosti e, medijacije. Recimo vidjeli smo u slučaju Cipra europsko e, nadzorno tijelo nije odigralo nikakvu ulogu i mislim da bismo morali naučiti lekcije iz tog slučaja za budućnost i razmisliti o tome kako to unaprijediti. Zatim kako poboljšati e, kredibilitet testova otpornosti, zato što je to zapravo ono što nam je važno u svakodnevnom radu. Zatim, e, jedinstveni mehanizam nadzora je također jedan aspekt vrlo važan i moramo vidjeti dakle što zapravo znači biti član tog e, mehanizma jedinstvenog nadzora. U parlamentu moramo inzistirati na tom pitanju. Isto tako provest će se e, provjera kvaliteta aktive. Tu bismo također trebali iskoristiti e, jedinstveni mehanizam nadzora i to bi se trebalo koristiti i na ostalim bankarskim tijelima bilo bi interesantno da se to tako učini zato što bi transparentnost bila na jednoj većoj, razini i izbjegle bi se dvostruke igre. Zatim tu je čitav niz praktičnih elemenata koji su vrlo važni. Što se tiče proračuna i veće neovisnosti, proračunske neovisnosti, mislim da su to važne teme, zatim e, teme upravljanja u financijskom sektoru, tu bismo trebali učiniti mm, malo više koraka unaprijed. I mislim da su oni ključni za održivost financijskog sustava. Što se tiče rasprava o budućnosti, mislim da moramo organizirati, eh, moramo analizirati dakle ovo što se sada događa i da li se ova nadzorna tijela mogu organizirati, uspostaviti kao agenciju ili moramo tražiti druge pravne oblike. Zatim valja analizirati na koji način definirati novo upravljanje ekonomskom i monetarnom unijom sa, na primjer, mehanizmima makrobonitetnog nadzora. Trenutačno je to u ruci Središnje banke, a u SAD-u Ministarstvo financija ima tu ulogu. Moramo razmisliti zapravo o, o tome na koji način i u kojem smjeru razvijati dalje ovaj sustav. I to su teme kojima bismo morali baviti. Morali bismo biti konstruktivni i ukazivati na budući buduću agendu, ostaviti je otvorenu i tražiti odgovarajuće odgovore na proces jačanja e, europskog financijskog sustava i njegovog nadzora. Hvala. Ispričavam se Svenu. Zadržao sam se na jednom drugom sastanku, nisam mogao stići na vrijeme. Mislim da je dobra ideja preispitati ulogu tri nadzornih tijela. No ako ćemo to učiniti moramo paziti na dvije stvari. Prvo, što želimo, koji su bili ciljevi kad su uspostavljene ove agencije, što se u međuvremenu promijenilo. Jer s obzirom na promjene koje je sa sobom donijela globalna kriza. Nama je potrebno centralno nadzorno tijelo koje će se pobrinuti i koji će jamčiti funkcioniranje jedinstvenog tržišta. Što se tiče pozadine i okružja, ja sam trebao izanalizirati E, rad ovih triju tijela, ali moramo se prisjetiti što smo mi htjeli u početku, a vijeće nam nije zato pružilo podršku. Htjeli smo tri vrlo snažna e, tijela koja će vršiti nadzor nad e, bankovnim sektorom i sektorom osiguranja. Nisu nam trebala, trebali neki labavi uredi za koordinaciju ili tomu slično. U međuvremenu u uspostavilo se centralno supervizorsko tijelo u liku Sba a Europske središnje banke, a Europsko tijelo za bankovni nadzor zapravo nije zaživjelo na način na koji smo mi to e, željeli s dijelom zbog toga što postoji jedinstveni mehanizam za stabilnost, odnosno plan da se on stavi u okvire SB-a. Stoga je početak sam već bio težak. Zatim, e, testovi otpornosti banaka nisu dali rezultate kojima smo se nadali. Mnoge institucije za koje smo mislili da su zdrave su se pokazale lošima. opa, meni se čini da ona manje više ispunjava zadaću koju smo joj dali na manje više prihvatljiv način, ali imali su puno problema kako sad da se izrazim. E, teško im je bilo nametnuti se kao vodeće tijelo u tom području. ESMA je po mom mišljenju slabi, odnosno oprostite, najsnažnije od svih ovih tijela. Ima velike ovlasti, postala je čak i politički akter na neki način i možda bismo se trebali zapitati ne ide li možda izvan okvira svojih ovlasti, možda e, širi svoj mandat. Ako pogledate na relevantnu regulativu, vidjet ćete, meni se barem čini, da ESMA je od svih njih otišla najdalje, da ona pokušava provoditi mjere i prve i druge razine, što mislim da je preširoko. E sad, što dalje? Mi moramo dati svoj doprinos kako bismo zajamčili da EBA ostane snažna bez obzira na nove uloge ESB-a. EBA, dakle Europsko tijelo za bankovni nadzor, mora e, moći vršiti svoje zadaće na odvojeni način. EIOPA, kako ju ja vidim, dakle Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i zaposleničke mirovine, mora se u sektoru osiguranja razviti u autonomnog e, glavnog supervizora. Ja ne znam hoćemo li imati proračunska sredstva koja će nam omogućiti da to zajamčimo, to će nam pokazati budućnost, ali to svakako jeste nešto o čemu treba raspravljati. Nadalje, moramo biti sigurni da koristimo iste mjere ako želimo da se ove agencije dobro organiziraju, odnosno dobro razvijaju. One jesu specijalizirane, ali to ne znači da one ne moraju raditi prema istim pravilima, inače će se razvijati u potpuno suprotnom smjeru sada makrobonitetni aspekt. ESA mora biti neovisna, međutim ove agencije međusobno trebaju raditi zajedno. Hvala. Kej, izvoli. Hvala. Mislim da ovdje postoje dvije stvari o kojima treba govoriti i na koje se ja želim osvrnuti s obzirom na pravna ograničenja i neke praktične probleme s kojima smo se u međuvremenu susreli u odnosu na ova tri tijela, tri agencije. Mislim da je vrijedno da mi možemo dati naše mišljenje prije no što komisija izađe sa svojim priopćenjem. E, što se tiče predmeta u vezi nepokrivene prodaje dionica e, koji je sada na Europskom sudu, mislim da trebamo čekati presudu. Za sada smo čuli samo mišljenje neovisnog odvjetnika. Neki dijelovi tog mišljenja su prilično kontradiktorni i mogu se tumačiti na različite načine. Ali jasno iz tog mišljenja da moramo biti vrlo oprezni. E, nacionalne vlasti, nacionalni supervizori ne smiju biti nadglasani e, e, s argumentom potrebe zaštite jedinstvenog tržišta. E, znamo da mnoge e, zemlje članice imaju tekako velikih e, problema s tim. Sve to dobro zna. Ja se ne bi složila sa Svenom kad kaže da je riječ o poslušnosti, riječ je o pravnom temelju. I moramo vidjeti gdje će se te odluke moći sporiti, na kojim sudovima, evropskim ili nacionalnim. Mislim da sve ove agencije imaju veliki broj pravnika, jaku pravnu službu i mislim da bi oni trebali u tom smislu biti jako dobro kadrirani, kvalitetno kadrirani kako bi se problemi izbjegli. Ja nisam pravnik, ali e, što se tiče dosija na kojima sada radim, e, meni se postavlja pitanje specijalističkog znanja. Mislim da e, njima treba i tekako puno stručnog znanja. Mi smo predložili u tekstu koji smo iznijeli da se organiziraju tehničke skupine i da se provedu dodatne kontrole u tom smislu, jer mi tražimo od njih nešto za što oni možda nemaju dovoljnu ekspertizu, dovoljno znanja. Pogotovo kad je riječ o e, strategijama, e, anti-trading e, strategijama i tomu slično. Dakle, to znanje, ta eksperviza ekspertiza koja ne postoji u okviru ESME, ne postoji ni e, na nacionalnom nivou. Dakle, moramo se e, pobrinuti da oni imaju pristup tom, znanju, toj, toj stručnosti. E, oni to nužno za sada nemaju. Dakle, moraju, ako to nemaju u kući, moći angažirati vanjske stručnjake i konzultante. Dakle, Evropska nadzorna E, tijela. Oni moraju imati adekvatan pravni kadar e, u tom smislu. ESMA e, ono što sam do sada vidjela u pogledu standarda tu nema nikakvih brojki. Meni se ne čini logičnim da ako se bavite tržištem derivata, da nemate nikakve e, brojke. Stoga e, ovo nisu zapravo studije utjecaja, već samo mišljenja. Ja trebam dokaze. Ja mislim da i svi drugi regulatori E, moraju moći tražiti konkretne dokaze. Oni su u studiji utjecaja iznijeli opciju 1, opciju 2, opcija 1 e, se tiče rokova, odnosno rok se pomiče, u opciji 2 ne. E, što sve skupa ne govori ništa o njihovom načinu e, poslovanja. I jednostavno ne znam kakva je kvaliteta takvog, takve studije e, utjecaja. Nama trebaju konkretne brojke, konkretni e, dokazi kako bi mogli donijeti svoje zaključke. A sada e, nešto čega se sve dotakao skupine dionika. E, mnoge ove, ova europska nadzorna tijela imaju čitav niz dionaka, dionika zainteresiranih strana. Imamo bankovni sektor e, koji se sastoji od velikih banaka, malih banaka, poslovnih banaka, privatnih i tako dalje. Mi moramo očuvati e, raznolikost, diverzitet svih mišljenja. Moramo biti sigurni da smo saslušali sve jer ako imate puno malih e, dionika u jednoj skupini, onda je teško e, biti siguran da ste čuli mišljenja i onih malih. Esma je još raznolikija e, s obzirom na infrastrukturu ovih tržišta. Moramo naći način na koji ćemo doći do svih mišljenja, jer mišljenje 30 ljudi nije e, zapravo najreprezentativnije. Mislim da bismo trebali e, naglasiti važnost malih igrača i naći metodu kako ćemo postići ravnotežu i kako ćemo biti sigurni da smo čuli svačiji glas. E sad, e, način na koji ove skupine operiraju. Meni je čudno da u velikom broju ovih grupa e, članovi ne smiju nikome e, otkriti kakav je sadržaj njihovih dokumenata, odnosno dokumenata koje su dobili od stručnjaka, savjetodavaca. Prema tome, ne znamo kakva je točno situacija. Činjenica da oni ne mogu distribuirati ove dokumente ili govoriti o sadržaju tih dokumenata bilo s kim izvan ovih skupina meni se čini vrlo čudnim tumačenjem mandata dioničkih skupina. I e, pitanje kadriranja ovih nadzornih tijela. E, Nekad su njima potrebna nova pravila, jer smo im dali našim zakonima nove ovlasti. E, međutim, njihov posao nije jednakog obima, isto vrijeme. Oni ponekad trebaju ljude koji će raditi ondje privremeno. Dakle, ne stalno. E, imaju potrebe za nacionalnim ekspertima i mislim da bismo tu mogli naći mogućnost da oni rade učinkovito. Dakle, da ne postoji granica nacionalnih stručnjaka, eksperata koji mogu ondje sjediti. Dakle, da ih može biti više u doba kada je posla više. Dakle, mislim, moramo eh, vidjeti na koji način ćemo omogućiti nadzornim tijelima da funkcioniraju. Moramo ih osloboditi potrebe za kvotama i vidjeti točno kakve su njihove kadrovske potrebe, kakva je dinamika. Moramo im dati veću fleksibilnost kako bi mogli ispoštovati pravila na jedan učinkovit način. Dakle, ne permanentno osoblje, nego možda privremeno. Dakle, čini mi se da tu ima prostora, ima načina da im se omogući učinkoviti e, rad. Eto, to su e, četiri praktična e, problema. Ja se nadam da ćemo u studenom dobiti, da će su donijeti presudu. Ja imam nekoliko komentara. Želi li još netko nešto reći? Samo na brzinu zato što nemamo više puno vremena. Mislim da se nalazimo u situaciji u kojoj s jedne strane trebamo e, postupati vrlo oprezno i još je puno izvještaja pred nama, no uključivi smo i glasat ćemo u odboru tek u siječnju, a na plenarnoj teku u veljači, tako da imamo dosta vremena da čujemo i druga izvješća, te da sve to dobro promislimo prije nego što dođemo do posljednje verzije izvještaja. No, upravo zbog toga što moramo biti oprezni i uključiti mnoge elemente, sve dobro shvatiti i ići korak po korak, mislim da ne bismo trebali ne bismo trebali odustati od vizije. Ovaj e, odbor je dakle slijedio mišljenje gospodina Dela u njegovom izvještaju to je bila prava vizija. I mm, to je i ono što ste i vi spomenuli, dakle međuvladin problem. Činjenica da nadzorni odbor djeluje i na međuvladinoj razini, a u skupini regulatora smatraju da nekada imaju pravo kad se govori o političkom cilju na općenitoj razini. Sada ne govorimo o političkom uplitanju, već o općoj situaciji. Mislim, mislim da smo zaglavili u ovom e, obliku, zato što e, zapravo Europska nadzorna tijela slijedi prijedlog komisije. Unijeli smo nekoliko promjena. Ja sam utrla put sa telekomunikacijskim agencijama i pokušala im dati veći stupanj slobode, autonomije, to je također bilo dio naše vizije, no pitam se je li u praksi to doista tako sada. Možda bismo mogli o tome malo razmisliti. Zato što ako uspijemo napustiti e, dakle, prijedlog za agencije, onda ćemo odustati i od e, suradnje među vladama te od problema što se tiče glasovanja, no mislim da to ne bi bilo dobro i zapravo ne vjerujem da bi se tako nešto moglo sada dogoditi. Suočavamo se s problemima u dakle, slučaju SSM-a i Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo ima problema zato što ne uspijeva u potpunosti iskoristiti e, mehanizam za rješavanje. I mislim da bismo morali se malo više pozabaviti tom temom. No, slažem se da su e, tri europska nadzorna tijela u različitim fazama razvoja. EBA je imala problema sa testovima otpornosti, no to je upravo zbog pitanja međuvladine e, suradnje a službenici EBA su bili pod pritiskom od e, zemalja članica. Mm, tako da zapravo još uvijek nemaju nešto konkretno na čemu raditi. Tako da to je zapravo razlog njihova e, zastoja. Što se tiče ESME, Budući da smo već u ranoj fazi donijeli zakone u području tržišta, ESMA je mogla ranije započeti sa svojim radom i mislim da je mnogo više postigla, te je postala vrlo moćna. No, tema je složena i slažem se s onima što je rekla Kay o tome dakle kako uključiti stručnjake i možda ta ideja o korištenju više radnih skupina bi bila dobra. Isto tako dijelim e, bojazni oko procjene učinka, no to je zapravo opća bojazan, to dolazi čak i iz komisije. I to jest zapravo više kao e, analiza politika nego statistička procjena ili procjena učinka. Problem u nekim slučajevima je, je taj što se jedino to može učiniti ali isto tako mislim da bismo možda se mogli malo više potruditi. Znamo iz našeg iskustva kada smo pokušali provesti procjenu učinka na određene uredbe, da smo na kraju dobili vrlo općenite izjave. I mislim da je zapravo parlament vrlo zainteresiran za to područje. To, je to su bili moji komentari, budući da smo čekali sve na, malo da kasnimo. Moramo se požuriti e, po pitanju automatske razmjene informacije o području oporezivanja. Mm, bit ću e, kratak, samo nekoliko riječi o procesu. Gospođa Luling je rekla da e, nema smisla pripremati izvještaj kad ne možemo niti uvrstiti naše vlastite rezultate. E, naravno dolazi do preklapanja s mojim izvještajem, te je prezentacija dvije studije koje smo zatražili e, će se dogoditi petog studenog. A kolege će onda do 25. ili 26. imati vremena za podnošenje amandmana. Tako da svi će moći pogledati rezultate studija. Mislim da smo na dobrom putu i ako sam dobro shvatio, komisija će to e, razdoblje iskoristiti za reviziju. Tako da prema sadašnjem vremenskom rasporedu mi ćemo u odboru glasati prije nego što komisija predloži svoje dokumente. Tako da čuće se naš glas. I na taj način će komisija znati e, kakvo je mišljenje odbora. Naravno možemo e, unijeti i neke promjene na plenarnom zasjedanju. No dakle, to, to je naš zapravo e, vremenski raspored. Komisija će prema tom rasporedu znati što mi kao odbor želimo, a istovremeno nećemo morati od komisije tražiti da odgađa cijeli postupak, jer mislim da to nije u interesu nikoga od nas. E, nekoliko riječi o sadržaju. Pristup podacima i tu se odnosio moj komentar e, na poslušnost. Pristup podacima znači da tijela jamče da potrebna, potrebni podaci za koordinaciju aktivnosti, da će ti podaci biti dostupni. Mm, malo ste ironično spomenuli pristup rekli da je pristup podataka, možemo pretpostaviti iz onoga što smo naučili, da ima još više od tisuću banaka u Europi od onoga što smo mislili na početku. Nadzorna tijela nisu zapravo ni znala koliko banaka postoji u Europi. Tako da mm, to je bio problem sa pristupom podacima i zato je situacija bila tako ozbiljna i stoga je rad e, europskih nadzornih tijela iznimno bitan. ako vi zbog poslušnosti e, ne donesete mjere za standardizaciju podataka, mjere koje su potrebne, mislim da moramo vrlo detaljno razmotriti e, skupine dionika te kako oni rade. E, mnogo je nezadovoljstva u EBI, nisu svi uključeni, no ideja je da učinimo nešto što ima smisla, a mislim da uključivanje skupina dionika ima smisla. Neću više ništa reći, zato što nemamo više vremena, ali e, drago mi je da sam čuo doprinose svih kolega i siguran sam da ćemo zajedno pripremiti jako dobar dokument. Hvala. Dakle, četvrtog i petog ćemo razmisliti, ćemo razgovarati o nacrtu o e, izvještaja, zatim imamo amandmane do 26.11., 16. i 12. ćemo opet razgovarati o nacrtu izvještaja, a 20. i 21. siječnja ćemo o tome razgovarati na plenarnoj sjednici. Sljedeća tema je obavezna automatska razmjena informacija u području oporezivanja. Gospodine Kutaš, meni je žao što smo vam oduzeli vremena, ali evo dajem vam riječ. Hvala vam. Europska komisija predloži da se proširi obavezna automatska razmjena informacija e, u cilju borbe protiv poreznih e, prijevara i poreznih utaja. I dakle, novim, prema tom novom prijedlogu E, dividende, kapitalni dobici, svi ostali oblici financijskog dohotka će biti uključeni u dakle, e, obaveznu automatsku razmjenu informacija. Mislim da će to utrti put Europskoj uniji da ima najsobuhatniji sustav ove vrste na cijelom svijetu. Osim toga, zemlje članice će razmjenjivati podatke međusobno i na to su se obvezale i sa SAD-om u okviru zakona o prijavljivanju računa u inozemstvu radi oporezivanja, takozvana FATKA. I nadam se da ćemo uspjeti podržati prijedlog komisije, budući da je ovaj prijedlog e, u liniji sa akcijskim planom komisije e, o jačanju borbe protiv poreznih prijevara i utaja poreza. Isto tako parlament je u izvještaju Dekleva e, o borbi protiv poreznih oaza, poreznih prijevara i utaja poreza. Dakle, nekoliko zemalja članica želi potpisati e, zakon, pristupiti zapravo zakonu FATKA i ključno je zadržati taj momentum kako bismo osigurali brzo usvajanje i provedbu prijedloga u skladu sa vremenskim rokovima koje je predložila komisija. Mislim da Evropska unija mora predvoditi u definiranju globalnih standarda za eh, razmjenu informacija i zato imam nekoliko prijedloga kako bismo unaprijedili taj tekst. Eh, prijedlozi se tiču četiri područja. Prvi je zaštita podataka, zato što automatska razmjena eh, informacija mora biti potpuno u skladu sa propisima o zaštiti podataka. Dakle, to su članci 16 i 25. No, s obzirom na osjetljivost te teme, te nedavnih međunarodnih događaja, mislim da to moramo još jednom naglasiti. Još jedna a, ideja se odnosi na bilateralne sporazume koje će koristiti i Europskoj uniji ako komisija uspije pregovarati o budućim sporazumima s trećim zemljama o automatskoj razmjeni informacija, umjesto trenutačnih praksa da e, zemlje članice bilateralno pregovaraju. No, promjene nisu potrebne, budući da će e, te odredbe stupiti na snagu u trenutku kada direktiva stupi na snagu. Što se tiče e, dijela koji se odnosi na resurse, Dakle, moramo osigurati da se direktiva učinkovito provodi. E, zemlje članice bi trebali mobilizirati sve svoje ljudske i financijske resurse, imajući na umu količinu i složenost informacija, koje su dakle podložne obveznoj automatskoj razmjeni informacija, počevši od 2015. I iako direktiva cilja na obaveznu automatsku razmjenu informacija među nacionalnim poreznim upravama, mislim da zemlje članice moraju moći koristiti određene sankcije kako bi dobile e, podatke koji su im potrebni. I sada bih volio čuti mišljenje svojih e, kolega. Hvala. U ime Pučana zastupnik Nitras. Na početku bih samo htio reći da pozdravljam inicijativu Europske komisije i potpuno podržavam. Ono što nas rastužuje je da je glavni motiv iza te odluke je zapravo vrlo intenzivan rad na tom području od strane SAD-a i mislim da bismo možda morali pratiti svoj put, a ne e, samo slijediti SAD. Imajući e, na umu sve veću mobilnost naših poreznih obveznika i sve veći broj transakcija, moramo shvatiti da naše zemlje članice bi mogle imati sve više problema kad e, se definira porez koji se mora platiti određenom poreznom tijelu. Znamo da zemlje članice, pojedine zemlje članice će se naći u poteškoćama prilikom upravljanja svojim unutarnjim poreznim sustavima, pogotovo kad govorimo o izravnom oporezivanju. Zemlje članice Europske unije su trenutačno na razini provedbe direktive iz 2011. I nema sumnje da bi ta direktiva trebala ojačati naše unutarnje tržište, stvaranjem kulture izravnih kontakata između pojedinih poreznih uprava. Možda upravo zahvaljujući toj direktivi bismo trebali moći bolje prognozirati i poboljšati komunikaciju između pojedinih poreznih uprava u našim zemljama članicama. Naravno, naravno na taj način ćemo zasigurno unaprijediti borbu protiv utaje poreza. Što se tiče amandmana, Vjerujem da povećanje količine informacija koja se mora objaviti i pogotovo kad govorimo o dividendama, mislim da to nije samo dobra ideja, već bi to moglo pomoći poreznim upravama i mnogim gospodarstvima. Nadam se da će novi sustav razmjene informacija pokriti sve zemlje članice. Potpuno se slažem s većinom prijedloga koje je predstavio gospodin Kutaš. Amandman broj 8 je posebice dragocjen. Time se Europskoj komisiji daje mandat da pregovara s trećim zemljama. I to pogotovo kad govorimo o ovakvoj vrsti sporazuma. Zahvaljujući tom amandmanu, mislim da ćemo ojačati dosljedne standarde u zajedničkom unutarnjem tržištu. Još jedna stvar, u novom članku 3a koji definira nove kategorije podataka, mislim da nedostaje jedna odredba o tumačenju koja bi mogla, zbog čega bi moglo doći do problema kada dođe do provedbe nove direktive. Znam da u pojedinim pravnim sustavima određenih zemalja članica nemamo definiciju ravnoteže računa. Tako da mislim da bi bilo dobro definirati te pojmove u članku 3. I to kategorije koji će biti pokrivene obvezom e, automatske razmjene informacija. Zato što zemlje članice imaju različite sustave. Isto tako, mislim da bismo trebali e, definirati pojam provedbe. kada sam razgovarao sa poljskim e, poreznim upravama, stekao sam dojam da datumi provedbe koje je predvidjela Europska komisija da su možda malo previše ambiciozni, tako da bismo možda morali redefinirati datume kako ne bismo ugrozili provedbu direktive. I veselim se daljnjoj razmjeni mišljenja s našim izvjestiteljem. Hvala. Gospodin Schmidt. Hvala vam. Mm, pozdravili smo novog kolegu koji je upravo stigao. Podržavamo gospodina Čutaša u njegovom izvještaju i slažem se s gospodinom Nitrasom kada kaže Mm, da bi bilo puno bolje da su Europska komisija i Europska unija postupale dakle, same. Budući da se pozivamo na dokument uh, SAD-a, mislim, mm, mislim da nije pametno da ga nazivamo EU fatka. I mislim da je važno da imamo poseban amandman o razmjeni i zaštiti podataka. Isto tako, Ključno je imati, eh, ostvariti široki konsenzus u ovom području. I iako ovdje govorimo o osjetljivom pitanju oporezivanja, ne bismo trebali ostaviti dojam da ovaj do, dom ima velike moći po pitanju oporezivanja. Barem ja kod kuće, dakle uvijek eh, čujem ne spominji poreze. Naravno moramo uspostaviti što veći stupan suradnje i mm, određeni stupanj usklađivanja naših politika, no mislim da je e, oporezivanje ipak vrlo osjetljiva tema. I trebali bismo to imati na umu. E, gospodin Gigold i ostali su još u 90 počeli raspravu Ja sam tada sjedio u odboru Krim i radili smo na pitanju tajnosti banaka. Dakle, to je bio vrlo sveobuhvatan politički pokret u raspravama oko oporezivanja. I mislim da moramo biti svjesni te ravnoteže. Važno je da uspostavimo sustav koji će biti barem usporediv u različitim zemljama članicama. U Europskoj uniji postoje e, zemlje koje su vrlo učinkovite u dakle tim poreznim pitanjima, no ima i zemalja koje nisu tako učinkovite. i razmjena informacija mora biti na, eh, na jednakoj razini. Dakle, svi građani moraju imati tu jednaka prava. Mislim da na kraju nećemo imati problema u postizanju konsenzusa, no kada budemo glasali na kraju, molim vas da budete uravnoteženi i da imate na umu da ne smijemo preuzimati odgovornosti koje leže na zemljama članicama. I iz naše grupe ćemo se zalagati za sigurnost podataka mm, upravo zbog događaja u posljednjih nekoliko mjeseci. Hvala vam. Uh, uh, u ime zelenih Rui Tavares. Počet ću s onime što je rekao gospodin Schmidt. rekao je dakle da u njegovoj zemlji se ne govori o oporezivanju jer da je to previše osjetljivo pitanje. No, to je potpuno drugačija situacija u, zemljama koje su trenutačno pod eh, nadzorom trojke. Oporezivanje je vrlo bitna tema o kojoj se razgovara govorimo o 78 milijardi eura godišnje koje se gube, a to je zapravo jednaka vrijednost e, cjelokupnog financijskog e, paketa pomoći. Ako uzmemo u obzir samo portugalske tvrtke, onih 20 najvećih u Portugalu, morate znati da gotovo sve one imaju fiktivna sjedišta u Nizozemskoj. Nizozemski prihodi od poreza su od početka krize znatno narasli. Govorimo o 30 milijardi. To je novac koji zapravo odlazi iz Portugala i odlazi u Nizozemsku. I Nizozemska je zapravo primatelj svih eh, izravnih stranih ulaganja u Portugalu. i zasigurno se taj novac ne vraća iz Nizozemske u Portugal. I to je zapravo isti odnos koje su ciparske banke imale sa ruskim oligarsima. Ako stanemo na kraj takvim praksama, mislim da bi poboljšali puno stvari. Pitanja koje se tiču političara, ali i europskih građana. Vrlo je važno za zemlje koje primaju e, financijsku pomoć i mislim da bi i moja zemlja bila solventna kad bismo mogli taj problem riješiti. I sigurno ne bismo morali ragovarati o drugom paketu pomoći za Portugal, zato što da ljudi plaćaju svoje poreze, naša bi zemlja bila solventna. Moram reći da potpuno podržavamo prijedlog komisije i amandmane koje je podnio gospodin Kutaš. Jako je važno da zemlje u Europskoj uniji, zapravo u redu govorimo o fiskalnoj eh, harmonizaciji, poreznoj harmonizaciji, I ako govorimo o tome, naravno moramo imati razmjenu informacija i osigurati da se e, prijenosi, transferi kapitala ne upotrebljavaju samo kako bi se izbjeglo plaćanje poreza. Mislim da idemo u pravom smjeru. Zapravo u odličnom smjeru. Tako da podržavamo prijedlog e, komisije, podržavamo amandmane gospodina Kutaša i ključno je da zemlje, mislimo da je jako važno da zemlje poput Austrije ili Luksemburga stanu na kraj svojem vrlo mutnom sustavu e, zaštite bankovnih podataka. I kada pregovaramo e, sa trećim zemljama, moramo i to područje imati na oku E, zaštita podataka i, i slično mora biti uzeto u obzir. I definitivno podržavamo amandmane kolege upravo iz tih razloga. No, dodali bi još amandmana o pravima pri e, slobodi i jamstvu. Imamo, e, dakle, uskoro razmjenu gledišta gospodin Ivo Strežak. Zahvaljujem gospođo predsjednice, dame i gospodo. Prijedlog gospodina Kutaša uvelike je u skladu sa svim dosadašnjim predlozima koji su se bavili pitanjem oporezivanja, izbjegavanja plaćanja, evazije. Dakle, to Mislim da je zapravo potpuno nepotrebno e, reći da itko odobrava bilo kakve porezne prijevere. Jasno je da je logika koja iza svega stoji borba protiv evazije plaćanja poreza, a to je svakako bolje lat nego povećavanje poreza. Naravno, funkcionira i obratno što su viši porezi, to će biti veća mogućnost poreznih prijevara. Neću stoga ponavljati ništa što je već rečeno, ukoliko bilo kakve amandmane podnesem, neću pokušati blokirati rad izvjetitelja, već ću pokušati poboljšati izvješće. Ali svejedno s vama bih želio podijeliti nešto što se dogodilo prošli tjedan. Ja sam se u Češkoj e, sastao s ravnateljem jednog carinskog ureda i predstavnikom ministra e, ministarstva financija, dakle dvije institucije koje se bore, koje su zadužene za poreznu evaziju i raspravljali smo sljedećom. Dvije e, nama susjedne zemlje članice su proizvali jedan energetski proizvod koji ima vrlo slična svojstva dizelu. Dakle, ne radi se o dizelskom gorivu i nije klasificirano kao takvo, te zbog toga ne potpada pod e, nadzorni sustav Europske unije koji bi bio nadležan za takav proizvod. Naravno, proizvođači su e, iskoristili tu situaciju i proizvod je prijavljen kao nedizelsko gorivo i njime trguju prekogranično, što znači da zapravo dolazi do evazije poreza. I ja sam se raspitao o tome kod Ministarstva financija i porezne upravi i zanimalo me kako zapravo oni koliko o tome obavještavaju Europsku komisiju, jer izvjestitelj je spomenuo da postoji potreba da se komisiji dadu veće ovlasti, nešto što u ovom trenutku ne dovodimo pitanje. I njihov odgovor je bio da sam dobio nekoliko dokaza koji dokumentiraju njihovu komunikaciju s komisijom i to upravo kako bi se pobrinuli da proizvodi slični dizelskim gorivima budu uključeni u elektronski sustav nadzora. Europska komisija je opetovano odbila išta učiniti po tom pitanju. Dakle, vrlo nevoljko se slažem s činjenicom da bi komisija trebala dobiti veće ovlasti. Jer umjesto da se pokušava pronaći neka čarobna rješenja, moramo vidjeti da li pitanja porezne evazije se možda više svode na neke individualne odredbe odnosno u krajnjoj liniji e, da možda dolazi do neke nesposobnosti ili nevoljkosti od strane poreznih uprava. Ja sam spomenuo dakle jedan ozbiljan slučaj porezne evazije e, kojim se komisija ne bavi i koji neće biti riješen ovim izvješćem. Zahvaljujem u ime Goja, gospodin Šantin ima riječ. Hvala vam. Gospodine predsjedatelju, znam da imamo malo vremena pa ću biti kratak. U svakom slučaju, moj glavni komentar eh, bi bio sljedeći. Ovo nije prvi slučaj da raspravljamo o poreznoj evaziji, općenito o pitanju poreza. i radi se o pitanju o kojem smo već mnogo puta raspravljali. Mi ponovo raspravljamo o direktivi koja je nedavno izmijenjena i ponovno je trebamo izmijenjavati. Mijenjati. Dakle, ja stvari vidim tako da, i to je zapravo moja glavna opaska što se tiče ove direktive, istovremeno zahvaljujem izvjestitelju na amandmanima, dakle, ja situaciju vidim da se pokazuje nedostatak političke volje kako bi se uhvatilo koštac s pitanjem porezne evazije. I iz tog razloga zapravo opet i opet imamo e, izmjene direktiva i mjera. Mogu biti detaljniji. Dakle, ponovno novi amandman direktivi ne rješava osnovni problem. Mi ovdje govorimo o trilijunima eura koji se gube kroz poreznu evaziju, no kako ćemo zapravo smanjiti taj iznos i kako je došlo do tolike porezne evazije. Posljedica direktive je da taj teret porezne evazije mora snositi prosječni europski građanin koji već i onako pati zbog eh, rezanja plaća i mirovine i tako dalje. A tog građana zapravo optužujemo da on ne plaća svoje poreze i još ga više porezno opterećujemo. Dakle, zapravo se eh, ne, rješavamo glavnim problemom njegovom korijenu. Obuhvat direktive još uvijek ne obuhvaća sve postojeće slučajeve, ne postoje nikakve odredbe koje se bave PDV-om ili eh, posebnim trošarinama i još uvijek postoje neke rupe koje bi mogle omogućiti da netko odbije pružiti nužne informacije. Primjerice odredba o tome koja bi država članica odnosno kada bi države članice morale e, podnijeti informacije ukoliko postoji nekakva opasnost od narušavanja cijelog poredka. A što je najvažnije, oni najveći ne platiše, zapravo mogu se izvući i to osobito e, zbog roka provedbe ove direktive koja se počinje provoditi 1. siječnja 2015. godine. E, u samom početku financijske krize u Grčkoj je došlo do velikog odljeva kapitala e, koji je napustio bankovni sustav, a tik nakon početka financijske krize. I mi zapravo nećemo ništa učiniti po tom pitanju. Ja ću podnijeti neke amandmane, no opća napomena je zapravo da postoji nedostatak političke volje da se pozabavimo pitanjem porezne evazije. Hvala vam lijepo, gospodine Kutaš, imate riječ. Sam bih obavijestio prije svega kolega da je rok za podnošenje amandmana 1. Eh, listopada 2013. Razmatranje amandmana vjerojatno 17. ili do početka studenog i glasanje će biti 4. ili 5. studeni i na plenarnoj u prosincu. Ja bih se zahvalio svima na doprinosima. Mogu, moram reći da se sa gospodinom Nitrasom u potpunosti slažem, da nam je potrebna veća vjerodostojnost. Slažem se i u potpunosti sa gospodinom Šmitom. Ovo je osjetljivo pitanje. E, nisam niti spomenuo SAD kako bih e, bio provokativan, nego sam samo želio povući jednu paralelu i pokazati da bi države članice zapravo već trebale e, poštivati pravila s obzirom na postojeće sporazume. Ali jasno mi je koliko je osjetljivo pitanje i slažem se s vama što se tiče e, širokog konsenzusa koji nam je potreban u ovom domu. E, reakcija na komentar gospodina Tavareša zahvaljujem na podršci e, prijedlogu i na amandmanima. Mislim da je ovo korak u dobrom smjeru u borbi protiv porezne evazije. A što se tiče gospodina Strečeka, slažem se s vama da je borba protiv porezne evazije bolje rješenje nego povećanje poreza. Tako da je ovaj prijedlog također usmjeren u tom smjeru. Gospodinu Čuntisu bih rekao da u potpunosti razumijem njegov komentar, no potrebno imati na umu da, kao što sam već rekao, da se radi ipak o koraku prema naprijed. Radi se o nečem što će pružiti jednu dodanu vrijednost borbi protiv porezne evazije i mislim da moramo tome pružiti podršku. Zahvaljujem još jednom, e, otvoren sam na sve amandmane i siguran sam da ćemo pronaći konsenzus i sve uključiti u rad na ovom dosjeu. Hvala. Puno vam hvala, zahvaljujem i kolegama e, što smo uspjeli u ovoj skraćeni vremenski okvir sve ugurati. Klaus Regling nas već čeka ispred dvorane, tako da ću ga pozvati da možemo nastaviti sa razmjenom stavišta. Hvala. Okay, so, uh... Dakle, drago mi što mogu ponovno izraziti dobrodošlicu Klausu Reglingu, glavnom direktoru Europskog stabilizacijskog mehanizma ESM-a. Ova razmjena gledišta je prirodan nastavak na dosadašnji rad vaš, e, rad e, u europskom sustavu financijske supervizije, a rasprava između parlamenta i ESM-a je važna također zbog odluka o financijskoj pomoći koje imaju direktan utjecaj na primarno i sekundarno zakonodavstvo u području e, gospodarskog upravljanja i načina na koji se ono u Europskoj uniji primjenjuje i provodi. Dakle, ovo je važan e, dodatak ovim redovitim razmjenama koje imamo s predsjednikom Eurogrupa i predsjednikom upravnog odbora ESM-a, gospodinom Dieselblumom. Također je eh, vrlo važno eh, razmjenjivati ideje što se tiče funkcioniranja ESM-a. I naravno uvelike smo zainteresirani za ulogu koju će ESM možda imati što se tiče jedinstvenog eh, mehanizma za rješavanje banaka. Predsjednik Europskog vijeća je također u svojim napomenama Europskom parlamentu 1. veljače potvrdio progledajuće prošle godine da funkcioniranje ESM-a će biti podložno nadzoru parlamenta. Tako da, e, eto, mi sad nadziremo. Pa bih željela dati riječ vama na 10 minuta, a nakon toga nastavljamo s običajnim pitanjima i odgovorima po 5 minuta. Hvala vam puno, predsjednice. Drago mi što sam ponovo s vama, iako sad imam novu e, titulu, glavni direktor ESM-a, ali još uvijek sam izvršni direktor Europskog e, sustava financijske supervizije, odnosno Fonda za financijsku stabilnost. I dakle, rad Fonda za financijsku stabilnost i stabilizacijskog mehanizma je vrlo sličan. O istom osoblju se radi, dvije bilance možda imamo i politička konstrukcija je prilično različita. Tako da što se tiče supervizije, računovodstva, tu postoje razlike. No iz vaše perspektive, naš je rad, e, odnosno rad tih dvije institucija, vrlo sličan. Kao što znate, SM je osnovan prije skoro godinu dana a Fond za financijsku stabilnost FSF funkcionira već tri godine i oni blisko surađuju. E, kako bismo dali nekakav okvir jutrošnje raspravi, e, rekao bih nešto o institucionalnom e, arhitekturi ESM-a, koja kao što znate se razlikuje od one europskih institucija. Imali smo privremeni EFSF, pa zatim trajni ESM i e, eurozona od 17 država članica je zapravo se dogovorila oko toga na vladnoj razini van e, Europske unije jer to bio najbolji način da sve skupa što brže proradi. Novac dolazi iz nacionalnih proračuna država članica, e, odluke ESM-a o financijskim pomoćima ili o isplatama individualnih zajeva e, su pod e, oštrom kontrolom država članica koje moraju jednoglasno o tome donijeti odluku. Također imamo snažnu, snažan demokratski legitimitet zbog toga što više nacionalnih vlada moraju zatražiti mandat od svojih nacionalnih parlamenta prije nego što mogu glasati za isplatu bilo kakvih programa. Dakle, to pokazuje da odnos između ESM-a i vas, Europskog parlamenta, e, mora biti ad hoc, neformalan, što je prilično e, drugačije od situacije između europskih institucija. No svejedno, mislim da je vrlo važno što takav dijalog postoji, jer u potpunosti razumijem vaš politički interes za funkcioniranje EFSF-a i ESM-a. Dugoročno gledano, možemo zamisliti da ukoliko država članice odluče integrirati ESM u funkcioniranje e, Europske unije, da će to promijeniti e, situaciju. Reći ću nešto o rješavanju krize i ulozi ESM-a. Kao što znate, 17 država članica e, imaju temeljni kapital od 700 milijardi eura sa 80 milijuna eura u uplaćenom kapitalu, što je zapravo najviši kapital bilo, bilo koje međunarodne financijske institucije. I s tim kapitalom imamo e, najveći efektivni kapacitet zajmova od 500 milijardi eura. Zajedno s EFSF-om koji dalje upravlja programima za Irsku, Portugal i Grčku, e, kapacitet zajmova sve skupa iznosi 700 milijardi eura. Od početka 2011. EFSF je pružio 168 milijardi eura zajmova Irskoj, Portugalu i Grčkoj, a još je potrebno isplatiti 20 milijardi. Od srpnja ne možemo započinjati nove programe, jer je SM sada jedni mehanizam koji reagira na te nove zahtjeve za financijskom pomoći. SM trenutno ima e, program pomoći financijskom sektoru i za Španjolsku, iz kojeg je isplaćeno 41 milijarda eura i ne očekujemo nikakve danje isplate. SM ima i makroekonomski program prilagodbe za Cipar i do kraja ovog tjedna isplatit ćemo 4,5 milijarde eura od ukupnih 9 milijardi eura koje su programirane. Za SM to znači da je oko 450 milijardi eura neiskorišteno što odgovara 90% ukupnog kapaciteta zajmova ESM-a. EFSF i ESM zajednički su isplatili 212 milijardi eura od početka funkcioniranja početkom 2011. Dakle, to je otprilike tri, puta e, više nego Međunarodni monetarni fond na globalnoj razini. Vjerujem da je strategija esm a bila uspješno iskorištena ispričavam se, strategija SM-a je uspored, usporediva s onom uh, Međunarodnog monetarnog fonda i on ju koristi već desetljećima. Osnovna zamisao je da pružajući privremene zajmove zemljama koje se nalaze u krizi, uh, kada tržišta odbijaju pružiti zajmove, uh, da zapravo na taj način zemlja može provesti one nužne prilagodbe e, i to tako što zapravo uz razumne financijske troškove može dobiti zajmove. SM koristi isti model kao i MMF, mi pružamo privremenu pomoć u obliku zajmova, kreditnih linija, kupovine obveznice i to po vrlo povoljnim uvjetima. Kamatna stopa koju naplaćujemo je ista ona koju mi plaćamo kada dolazimo do ovih sredstava na tržištima. Dodajemo svega malu naknadu za operativne troškove. Dakle, e, financijska pomoć sm zapravo e, omogućava korisnicima da dobiju dovoljno vremena a uvjeti postoje kako bi države morale unutar tog vremenskog roka reformirati svoje gospodarstva i povratiti ponovno povjerenje investitora. Mi smo e, sastavni dio koherentne strategije za eurozonu koja uključuje 17 država članica, komisiju e, i MMF gdje je to slučaj. Provode se znatne strukturne i fiskalne reforme u zemljama koje posuđuju novac. U Irskoj, Portugalu, Španjolskoj e, su zapravo se situacija uvelike poboljšala, a zemlje su postale mnogo konkurentnije i njihovi deficiti, deficiti na tekućim računima su sve manji i manji. Ti rezultati pokazuju da e, uvjeti koje mi e, tražimo zapravo funkcioniraju i proračunski deficiti se smanjuju. Grčka trenutno ima jedan prvi višak. E, Irske i Portugal uspjeli su se vratiti nakak, nazad na tržište. Ovo proljeće su izdali desetogodišnje obveznice pri vrlo prihvatljivim stopama, a Španjolska je uspjela zadržati svoj pristup tržištima. I uvjeren sam da bez naše pomoći neke od e, zemalja koje su pozemljivale bi bile prisiljene napustiti e, monetarnu uniju. Dakle, ovi, ovaj naš rad počinje utjecati na realno gospodarstvo. Naravno, ljudi u zemljama koje e, pozajemljuju još ne vide taj napredak, oni još uvijek e, trpe reforme, plaće i mirovine se smanjuju, mnogi su ostali bez posla. I mi smo je svemu vrlo svjesni toga svega do čega je ova prilagodba dovela. I ključno je pitanje kad će zapravo ovaj naš trud e, požiti ploda ne samo na tržištu, već kad će se ponovno vratiti e, radna mjesta i porast. Iskustvo MMF-a pokazuje da strukturne reforme i poboljšanje konkurentnosti dovode do rasta, do povećanja broja radnih mjesta, ali uz jedan vremenski odmah. U drugom tromjesečju vidjeli smo neke znake oporavka realnog gospodarstva, nezaposlenost se konačno stabilizirala u zemljama koje pozamljuju, iako je još uvijek na neprihvatljivim razinama, a makroekonomska neravnoteža se zapravo poboljšava. U Portugalu gospodarstvo je po prvi put od dvije pol godine poraslo za 1,1%. U Španjolskoj rastu e, izvozi, to vrlo snažno, a u Grčkoj se situacija stabilizira. Vjerujem da strategija borbe protiv ovih ključnih gospodarskih i fiskalnih problema u e, zemljama korisnicama ima podršku poboljšanjima u ekonomskom upravljanju unutar eurozone. S time ste uspoznati, dakle paket dviju mjera, šest mjera, europski semestar. Sve te stvari na kojima vaš odbor radi su važne i tržite ih prepoznaje kao važne elemente strategije protiv europske krize. I kad putujem svijetom i posjećujem ulagače, često mi postavljaju pitanje hoće li se doista provesti ova pravila, hoće li se poštivati, jer to je važan element u svemu. Bankovna unija, nešto e, na čemu vi upravo radite, je još jedan element koji tržišta pomno prate, odluka o Jedinstvena nadzornom mehanizmu unutar trijaloga bila vrlo važna kao kamen temeljac bankovne unije, a drugi elementi će se pojaviti u nadolazećim tjednima i mjesecima i bit će jednako važni za nadopuniti taj rad. ESM ima važnu ulogu u formiranju bankovne unije. Kao što znate, ministri financija eurozone su se prije par mjeseci dogovorili o glavnim karakteristikama instrumenta za izravnu rekapitalizaciju banaka, a to je pak jedan od elemenata bankovne unije koji još nije operativan, tek će stupiti na snagu nakon jednog glasne odlake države članica, tako da se čeka najprije finalizacija direktive za oporavak i rješenje banaka, kako bi ta dva instrumenta bila međusobno kompatibilna. A nakon toga će i jedinstveni nadzorni mehanizam postati operativan. Vrijeme mi isteklo, tako da vam zahvaljujem na pažnji i prihvatit ću sva vaša pitanja. Hvala. Hvala što ste došli na naš sastanak e, i podsjećam da je gospodin Reglin obećao da će odgovoriti na pitanja novinara nakon ovog sastanka izvan sale. A sada pitanje i odgovori naših kolega Jean-Paul Gozes u ime Pučana. Hvala gospođo predsjednice. Gospodine Regling, nadovezat ću se na nešto što ste u zadnjem dijelu rekli. E, fond za rješavanje banaka koji će za deset godina u potpunosti proraditi. Tijekom tog vremena, tog razdoblja, kako će se zapravo koristiti sredstva fonda za financijsku stabilizaciju, za stabilnost. Neki govore o zaštitnom mehanizmu kao gospodin Dragi jučer na nacionalnoj razini, neki na europskoj razini. Mene zanima kako će ESM zapravo e, za vrijeme tog tranzicijskog razdoblja funkcionirati. Hvala. Eto, odma in media sres. Hoćete li odgovoriti? Odmah? Da, da. E, hvala na pitanju, gospodine Gozes. U pravu ste, imamo prijelazno razdoblje. Ali e, pitanje se odnosi i izvan tog e, prijelaznog razdoblja, čak i kada fond bude u potpunosti financiran. Pitanje da li zaštitni mehanizam treba biti na europskoj razini ili nacionalnoj ostaje. Kada vidim situaciju u Sjedinjenim državama, oni su imali sličan sustav doprinose industrije i dodatne doprinose kada je to bilo potrebno. Međutim, oni imaju i dalje mogućnost kreditiranja od strane saveznih rezervi, što se samo dva put koristilo, ako se ne varam, ali važno je da tržišta znaju da ta mogućnost postoji. Dakle, to je korisno, kao razni drugi instrumenti, instrumenti koje koristi MMF, izravne monetarne transakcije i tako dalje. Ne mora se to uvijek konkretno iskoristiti, ali ta mogućnost mora postojati da bi se tržišta smirila. E, dakle, kada je riječ o SRM-u, ne znamo točno kako će oni izgledati, ovaj jedinstveni mehanizam za rješenje banaka, ali zaštitni mehanizam mora postojati. Ja pratim sve relevantne rasprave, znam da se u tom kontekstu spominjao i evropski mehanizam za stabilizaciju, ali on neće za sada igrati ulogu zaštitnog mehanizma, jer bi to zahtijevalo promjenu osnivačkih, e, e, ne osnivačkih ugovora, već ugovora o uspostavi ESM-a e, i naravno doprinos, odnosno suglasnost svih vlada, a već tu je bilo nekih problema. Jean-Paul, želiš li dopunsko pitanje? Da, e, vi ste govorili i o programima za pojedine države članice. Postoji li s tim u vezi rok, točni rokovi, odnosno što je e, sa situacijom ako se zemlja ne bude pridržavala roka, odnosno ne isto ako ne ispuni program? Ima li kakav plan za spašavanje? Ja ga ne bi baš zvao planom za, spašavanje, ali Eurogrupa se obavezala i to pisanim putem e, da e, zemlje koje ne ispune uvjete da ih se neće ostaviti na cjedilu, da će im se pomoći e, povratak na financijska tržišta. E, cilj svakog programa prilagodbe je da se zemlja vrati na tržište i da bude u stanju financirati samu sebe e, bez e, ovih pomoćnih mekanizama i to po pristojnim kamatama. Dakle, morate pogledati situaciju pojedinih zemalja. Irska je napredovala više od Grčke, ali Irska je prva zemlja koja je posudila novce od EFSF-a i potrebe za prilagodbom su bile manje nego u Grčkoj. E, vi e, znate da program istječe krajem godine, oni su se bili u mogućnosti e, vratiti na tržište i posuditi novac po vrlo pristojnim kamatama. U posljednje tri godine je stopa za njihove obveznice manja od posto što je vrlo dobro. Dakle, oni imaju vrlo dobre šanse da se vrate na tržišta. Portugal je počeo kasnije nekoliko mjeseci, šest mjeseci e, nakon Irske, pa nisu tako daleko odmakli. Imali su i neke političke probleme posljednjih par mjeseci, što se naravno e, odrazilo na njihovu kamatnu stopu obveznica, što je 7%, dakle veće nego Irske, ali program traje još devet mjeseci i i suviše je rano da bi donosili bilo kakve zaključke u vezi toga što će se s njima dogoditi. Ali ESM je predvidio čitav niz instrumenata i ukoliko ih eh, se bude trebalo koristiti, oni će se koristiti. Grčka je u najtežem položaju, a program završava krajem iduće godine. Ja znam da je gospodin Dijsselbum kad je bio ovdje rekao pred ovim odborom eh, da eh, je vjerojatno da će Grčkoj trebati eh, pomoć i nakon završetka drugog programa i mislim da je to otprilike viđenje svih za sada. Hvala. Luiz je izvjestiteljica za SM, odnosno za taj dosje. Hvala. Ja sam bila prilično impresionirana kada ste rekli da se ovi fondovi možda mogu iskoristiti za stvaranje odnosno za financiranje jedinstvenog mehanizma za rješavanje banaka, za SRM. Kako ćete vi to postići? Mislim da je zaštitni mehanizam backstop od ključne važnosti. Isto tako, htjela sam vas pitati koji su vaši uvjeti financiranja. Vi govorite o izravnom financiranju banaka. Hoće li to i u sljedećoj fazi biti moguće nakon što se odobri e, jedinstveni nadzorni mehanizam? Mi smo odobrili u našoj fazi to što smo trebali odobriti, ali da li će on moći, da li će ESM moći financirati direktno banke? Mi zatim nadalje moramo e, započeti, odnosno mora se e, odpočeti s radom procjene aktive banaka. Međutim, još uvijek nemamo rezoluciju s tim u vezi. Mehanizam na čijem ste vi čelu, hoćete li vi biti u stanju upravljati fondovima banaka na temelju zaključaka procjene vrijednosti e, aktive i kapitala banaka. Hoće li zemlje članice moći nuditi jamstva, e kako biste im vi mogli dati e, svoju podršku? Eto, to bi bila moja pitanja. Hvala na pitanju, gospođo Ferreira. Možda prijevod nije bio potpunosti jasan, ali ako sam dobro shvatio, vi ste pitali može li ESM e kreditirati SRM? Ne. E, to bi zahtijevalo promjenu ugovora o osnivanju tog mehanizma i na zemljama članicama je da odluče hoće li krenuti tim putem. Konkretnije, pitanje u vezi toga kako ESM može financirati pojedine banke to je e, razgovor koji se vodi u okviru direktne dokapitalizacije banaka. Imamo u tom smislu e, sporazum Eurogrupe u vezi specifičnih aspekata ovog instrumenta. Te rasprave još traju e, i još ne znamo kako će to biti što naravno sve skupa zahtjeva jednoglasnu odluku E, eurozone, odnosno sudionika u ovom programu. Dakle, ne promjena ugovora o osnivanju, već jednoglasna odluka. Pitali ste pod kojim uvjetima se on može koristiti. Ukoliko bude uspostavljen, da budemo jasni, ovaj mehanizam još ne postoji, ukoliko doista dođe do ovoga i ukoliko banke budu imale problema, redoslijed se zna. Prvo će se tražiti od dioničara da ponude novac, da nađu novac i koliko to bude potrebno, njih će se maknuti. Zatim, e, pravila o direktnom oporavku i rješavanju banaka će stupiti na snagu. E, dakle, još ne znamo kada će to biti, ali e, što se komisije tiče, pravila su već aktivna i to od prvog kolovoza ove godine. Traži se da svoj doprinos daju vjerovnici i tek onda idemo na one druge uvjete za E, dokapitalizaciju banaka. Dakle, postoji vrlo točan redoslijed e, pomoći, ali svakako trebamo čekati e, direktivu koja će nam to točno reći. E sada procjena stanja. Moramo vidjeti naime točno koje banke trebaju pomoć da bismo znali gdje valja reagirati. Gospodin Dragi e, vam je rekao da on rezultate ove analize očekuje sredinom iduće godine. Do tada ćemo znati jesu li e, je li direktiva, odnosno smjernice za direktivu o oporavku i rješavanju banaka, je li to usuglašeno i je li to stupilo na snagu. ESM e u tom trenutku kao zajmodavac u krajnjoj nuždi možda može reagirati. U svakom slučaju on bi trebao biti zajmodavac u krajnjoj nuždi nakon što se prođe kroz čitav ovaj redosljed mjera koje su za sada samo okvirno predviđene e, mehanizmom za rješenje banaka. Hvala. Nemamo puno vremena u ime grupe Aldi Klin gospodin Klinc. Gospodine Redling, hvala na komentarima. Zvučite optimistično, pa sam i ja optimističan. Dva prethodna govornika su iznijela pitanje o budućim dodatnim ulogama ESM-a. Mi trenutačno radimo na rezoluciji, a cilj je da se e, financijski sektor mobilizira. Ukoliko doista želimo unijeti promjene, predložiti promjene ugovora, riječ je naime o e SM-u koju još uvijek na ovaj način ne postoji. Stvar je vidjeti kako će se nacionalne vlasti odnositi na s evropskom razinom. Mnoga pitanja mora moraju biti riješena prije. Ne treba čekati do iduće godine kada ćemo dobiti rezultate procjene vrijednosti kapitala banaka. Rezultati se moraju objaviti što je moguće prije. Što se tiče esm mnoge odluke tek valja donijeti, a mnoge od tih odluka ne zahtijevaju promjenu ugovora. Dobro, to je bio moj komentar. A sada pitanje. ESM ste usporedili s MMF-om. Međutim, ipak postoji razlika. MMF e, surađuje sa zemljama koje imaju vlastitu valutu. MMF stoga može koristiti devaluaciju ondje gdje je to potrebno. i to je u brojnim slučajevima i učinio, no to nije moguće u eurozoni. E, stoga mislim da ova usporedba nije na mjestu. Također ste optimistični u pogledu Grčke. Međutim, e, izgleda da Grci situaciju vide drugačije. Iako ako je došlo do rasta od 1,5% i određenog suficita u nekim dijelovima, 2020. godine deficit će još uvijek biti visok. Hvala gospodine Kluc, ja ću komentirati vaš komentar. Ja znam da mnogi mi misle da sam preoptimističan, na to sam već navikao. Kada sam prije 15 mjeseci e, rekao da smo na dobrom putu, da će eurozona ostati zajedno, da se vide znaci napretka, odnosno znaci izlaska iz krize, ljudi mi nisu vjerovali. Međutim, u međuvremenu se pokazalo da sam bio u pravu, pa će se i opet pokazati da sam u pravu. Napredak je daleko veći što to obično misli javnosti i mediji. Što se tiče druge e, opaske, u kontekstu bankovne unije cilj jeste da jednog dana poreski obveznici plaćaju manje plaćaju rješavanje banaka manje nego što je to do sada bio slučaj. Ja se nisam zalagao za to da ESM bude zaštitni mehanizam za ESR, jer zato bi trebala promjena ugovora. Već sam ukazao na iskustvo u Sjedinjenim državama, gdje je situacija vrlo jasna u mnogim bankama koje su se zatvorile Poreski obveznici nisu morali plaćati e, sanaciju, ali imate ipak zaštitni mehanizam koji postoji e, što je važno za tržište. Što god bude zaštitni mehanizam za SRM, e, neće se od poreskih obveznika tražiti da plate. Mehanizam je prilično drugačiji i ja mislim da možemo biti uvjereni da će to tako funkcionirati. Ali, kažem, ne znam da li je uloga ESM-a, da li će ESM imati tu ulogu ili ne. Za sada je e, važno čekati e, rezultate procjene vrijednosti e, aktiva i kapitala banaka, ne možemo reagirati ranije. Zatim rekli ste da je pogrešna moja usporedba ESM-a s MMF-om ne slažem se. Točno je da se valuta koristi kao jedan instrument prilagodbe e, u MMF-u, što nije moguće za eurozonu, ali tijekom posljednjih nekoliko četiri godine mi smo koristili e, vrlo slične ekvivalentne instrumente da bismo postigli iste rezultate. U Grčkoj, Portugalu, Irskoj, Španjolskoj i prije toga u Latviji koja e, graniči s eurozonom e, oni su reformirali, krenuli u reformiranje plaća javnog sektora i to vrlo brzo daje rezultate. E, konkurentnost se vraća i to e, relativno brzo, vrlo brzo kao i u slučaju reagiranja putem e, deviznog tečaja. Evo, kažu mi da moram sada završiti i požuriti se. E, oprostite, pitanje je bilo jako dugačko, e, Rolf, e, pa onda nije bilo vremena za odgovor. Za evropske konzervativce i reformiste. Hvala Sharon. E, ako sam ja dobro shvatila, ESM neće moći funkcionirati kao backstop zaštitni mehanizam za SRM, ali ukoliko se sve vlade eurozone slože, vi ćete moći reagirati izravnom dokapitalizacijom banaka, ako sam dobro shvatila. Pitanje s tim u vezi. Ukoliko pređete na sljedeći korak, dakle promjena e, osnivačkog ugovora, e, ukoliko budete mogli jamčiti sigurnost SRM-a u prijelaznom razdoblju. U tom slučaju, kako će se postupati sa zemljom koja nije dio grupe od 17 e, članica, ali sudjeluje u programu SRM-a. Dakle, one zemlje koje će sudjelovati u SRM-u, ali trenutačno nisu u eurozoni. Pitanje je vrlo važno, doista, ali o njemu u službenim forumima i krugovima još nije razgovarano. Doći će i to e, na red, to je naznačeno na sastanku u Vilniusu prije deset dana, međutim odluka još nema. Vrlo bi bilo teško upustiti se u promjenu e, osnivačkog ugovora u tom smislu da bi ESM mogao funkcionirati kao zaštitni mehanizam za SRM Pitanje tretmana zemalja koje nisu u eurozoni, ali jesu u SRM-u, to je vrlo složeno doista. E, zaštitni mehanizam mora postojati. Ja mislim da je SRM zaštitni e, mehanizam i da oni moraju oprostite da ESB može djelovati kao SRM, zato jer su oni na kraju krajeva nadzorni organ u tom smislu. Pitanje je složeno, teško, nije se nitko time ozbiljno bavio, ali e, će se uskoro, vrlo hitno morati time pozabaviti. Želite li nadopuniti svoje pitanja? Ne, Znam da je pitanje teško i složeno. U redu u ime zelenih Sven Giguld. Gospodine Regling, hvala na posjeti kao prvo i hvala što ste odgovorili na naša pitanja, pitanja koja smo vam uputili pisanim e, putem, što je dobro u pitanju i izgradnje e, povjerenja. E, znamo kakvi su rezultati izbora u europskim zemljama, nedavno i u Njemačkoj. E, međutim, razočarani smo što su se brojne antievropske stranke uspjele ugurati u nacionalne parlamente ili skoro. Mnogi, mnogi građani se pitaju, ne samo u odnosu na gospodarski i socijalni e, rast, već se pitaju i o demokratskoj kontroli. Jesu li parlamenti ti koji vrše demokratsku kontrolu ili su to neki krugovi koji izmiču kontroli? Herman von Rompuy je nedavno na plenarnom zasjedanju parlamenta rekao da je SM tijelo koje će biti podložno striktnijoj, strožoj kontroli parlamenta, a 26. lipnja vi ste odgovorili na jedno pitanje i rekli da odnos između Europskog parlamenta u pogledu da kontrole Europskog parlamenta u pogledu izvještavanja ne bi trebala biti prevelika, prestriktna. E, također se ste rekli da mnoge od odredbi moraju biti dovoljno fleksibilne što je žaljenja vrijedno. Europski parlament, njega se čak ni ne citira na vašem web vašoj internetskoj stranici, e, niti se kažu kakve su njegove ovlasti, njegova kontrola. Hoćete li vi e, potruditi se da se naša e, demokratska kontrola kontrola demokratskog nadzora doista provodi. Hoćete li nam dati promatračka prava e, na upravnom odboru ESM-a? Je li došlo do ozbiljne rasprave u okviru ESM-a o pravu demokratske kontrole Europskog parlamenta? Znam da je teško i da će biti teško dati ova prava na bilateralan način. Zanima me kakav je vaš odgovor. Mislim da je situacija ta jasna i pokušao sam to spomenuti u uvodnom, uvodnom predstavljanju. ESM e nije e, institucija i to nam je bilo jasno kad smo još radili na pripremi ESM-a i razmišljali smo o tome tko bi trebao vršiti kontrolu ESM-a. E, raspravljao sam sa predsjednikom Europskog revizorskog suda i dakle tražio od tog suda da provode kontrolu. Bili su zainteresirani, no došli do zaključka da to nije moguće. I onda smo morali e, dakle doći do drugog rješenja. Dakle, nismo u e, ugovoru, u nijednom ugovoru u Europskoj uniji, stoga prava Europskog parlamenta nisu pravno definirana. No, kao što vidite, drago mi je da sam ovdje, odgovaram na vaša pitanja. I ako nam pošaljete pitanja u pisanom obliku, također ćemo se potruditi da ih odgovorimo. Isto tako objavljujemo e, godišnja izvješća te e, izvješće izvješća o reviziji i to šaljemo u Europskom parlamentu. Tako da, evo, ovako neformalno mogu reći da je sve to moguće bez ikakvih problema. No, formalizirani načini, o tome će se mora razgovarati sa našim političkim tijelom, te sa našim predsjednikom, sa gospodinom Disselblom. I tako da o tome to je sve, mogu, to je sve što mogu sada reći, dakle situaciju kakva je sada. A što se tiče situacije na vašoj web stranici, hoće li se provesti rasprava o odnosu s Europskim parlamentom i zapravo je li došlo do takve rasprave? Mislim da većina jako zadovoljna tom raspravom, da je rasprava bila sveobuhvatna, naši neformalni odnosi su dobri i na našoj web stranici će biti spomenuto da sam ja danas u parlamentu. Mislim zapravo da čak je to već najavljeno. uključujući link na direktan prijenos gdje dakle, ljudi mogu pratiti što se sada događa dakle, u ovom trenutku. E, u tijelima je a o tome se nije raspravljalo, žao mi je zbog toga. Naši su sastanci vrlo e, teški, riječ je, glavna tema je upravljanje krizama, no Ministri jesu svjesni situacije, razgovarao sam o tome s gospodinom Dijsselblumom. Rekao sam mu da idem danas na ovaj sastanak, tako da je on svjestan te potrebe, no još uvijek nema rasprave mm, o tome do koje mjere bih morao odgovarati na pitanja u ime gospodina Dijsselbluma. Da, hvala vam i naravno poslali ste nam e, odgovore na naša pitanja koja smo vam uputili i na tome vam isto želim zahvaliti. E, u ime kluba zastupnika GUE nitko se ne javlja. U tom slučaju u ime EPP-a gospođa Meku. Hvala vam. Mm, gospodine Regling na vašim komentarima. Dakle, o ESM-u kao kreditnom instrumentu te o mehanizmu za rješavanje krize te fondu za rješavanje krize. Isto tako vrlo ste jasno e, rekli da u trenutačnim e, ugovorima to nije napisano. Da li to znači da prema trenutačnom zakonodavnom prijedlogu da pravno nije moguće uključiti ESM u taj prijedlog? I drugo pitanje. ESM kao zaštitni mehanizam e, u sljedećoj godini što se tiče analize e, kvalitete aktive Naravno, to je instrument koji će se koristiti u posljednjem, dakle, kao posljednji, nadajmo se da ga nećemo trebati. No kad gledate, opseg je puno uži od ESM-a, zato što fond više cilja na rješavanje nego na dokapitalizaciju. Tako da je veza sa nalogom za bail-in puno konkretnija. Što se tiče direktive o oporavku i rješavanju banaka. E, e, trenutačni rok je 2018. Mi tražimo 2016. Dakle, bili mogle funkcionirati ti različiti e, provedbeni datumi ili će to samo dovesti do sve više zbrke? Što se tiče vašeg prvog pitanja. Ne znam, ne mogu vam reći što uključiti ili ne u vaše rezolucije, no morate biti potpuno svjesni koji su, uh, koje su političke i pravne prepreke određenim idejama o kojima se raspravlja. I mislim da to želim pojasniti kako ne bi bilo zabuna. Uh, što se tiče ova dva datuma, da, tu je zbrka ljudi pokušavaju shvatiti koje su namjere tih rokova, no to je svakako dovelo do zbrke. Što se tiče uloga, uloge ESM-a, dakle, ako dobijemo zeleno svjetlo za instrument za oporavak i rješavanje banaka, to je možda e, manje važno zato što je komisija u svojim pravilima o zaštiti tržišnog natjecanja već opisala pravila za bail-in. Tako da mislim da mogu prognozirati kako ćemo upravljati tim procesom. No na tržištima postoji zbrka s obzirom na te e, vremenske rokove. Mi smo uključeni u te pregovore kao suzakonodavac. Imate li e, savjet za nas što se tiče tih provedbenih rokova? Učinite to što jednostavnijim je moguće, to je vrlo općeniti savjet Znam da postoje različita ograničenja, da zemlje članice imaju različita pravila i da nije ja jednostavno sve to uklopiti. No, ako ne bude moguće, dakle, e, uskladiti te datume, bit će jako važno to vrlo jasno objasniti tržištima. Dakle, možda bi e, bilo najbolje da se potrudimo i da uskladimo te datume, da oni budu što je, dakle, bliži moguće. To je naš zaključak, da. Hvala vam Sharon i gospodine Regling. Drago mi je da ste danas s nama. Ja sam vam htio postaviti pitanje o izravnoj dokapitalizaciji. Vi ste rekli da smatrate da je to posljednji instrument koji će se iskoristiti. No, jednom ste spomenuli da je direktna dokapitalizacija jedne važne banke troši tri put više kapitala od pomoći koja se pruža jednoj zemlji, na primjer. U općim smjernicama o izravnoj dokapitalizaciji koje ste nedavno objavili, to nije napisano. I zanima me zapravo odakle dolazi ta veza, dakle da je potrebno tri puta više kapitala za dokapitalizaciju banke, od e, programa pomoći koji se recimo pruža jednoj zemlji. Yes, Da, imate potpuno pravo, to nije spomenuto u smjernicama. No to su informacije koje smo prikupili e, na neformalnim sastancima sa agencijama za rating. Kao što znate, e, Fond za financijsku stabilnost i ESM su uvijek E, nastojali imati najbolje ocjene od glavnih e, agencija za rating. Nedavno smo imali 3A rating od sve tri agencije, no to je sad smanjeno. No još uvijek imamo dakle tri, ocjenu 3A ili 2A+. I to je jako važno zato što imamo na raspolaganju široku bazu ulagača budući da naravno e, banke u um, u razvoju ne bi bile voljne ulagati da nemamo takve dobre ocjene. Što se tiče kreditnih agencija, uh, smatraju da je ulaganje u banke riskantnije nego pružanje financijske pa, pomoći zemljama i zapravo glavno pravilo je da, se, da je potrebno tri puta više kapitala za zajam banke nego zajam jednoj državi. To su osnove. E, ministri u Eurogrupi su potpuno svjesni te činjenice. Razgovarao sam s njima o tome. I to je jedan razlog zašto jedan od glavnih instrumenata postoji gornja granica od 60 milijardi eura za taj instrument. Naravno, postoji nekoliko razloga za to, no jedan važan razlog je Dakle, činjenica da bi 60 milijardi odnijelo 180 milijardi od 5 milijardi dakle, koje ima na raspolaganju ESM. Dakle, svi žele zapravo osigurati dakle, tu glavnu ulogu ESM-a, dakle, da pruži financijsku potporu državama članicama, no valja ograničiti količine koje se moraju predvidjeti za direktno direktnu pomoć, dokapitalizaciju banaka. E, no, zapravo osnova odakle dolazi ta informacija su naši neformalni e, razgovori s kreditnim agencijama. Right, uh, thank Hvala vam. Sljedeći govornik je u ime snd gospodin Presado. Eh, hablar ja taman želim govoriti o ulozi parlamenta u dakle, definiranju ovih programa. Rekli ste da ESM nije europska institucija. Da, možda nije institucija zajednica, no to je institucija Europske unije i valja je očuvati i ona zapravo služi očuvanju Europske unije te kao e, osnova za europsku i e, ekonomsku i monetarnu uniju. I naravno da se ekonomske politike definiraju u skladu sa zajedničkim interesom i zato tu naša uloga je važna. Druga stvar, potrebno su nam sigurnosne mreže da bismo dovršili taj sustav i zemlje članice koje su imale problema sa stabilnošću, a i one zemlje koje nemaju problema sa stabilnosti i mi, naše zemlje, koje imaju potrebu za drugom vrstom pomoći. Dakle, moramo raditi na izmjeni članka 19, no isto tako pokrenuti reformu ugovora kako bi ESM bio fond za e, spašavanje, kako bi se mogle dokapitalizirati financijske institucije, e, pružati zajmove i istom logikom, članak 19. U ovom trenutku Španjolska ima dakle e, rok od dvije godine. Vidjet ćemo hoće li se taj memorandum e, dovršiti i da li ćemo ostvariti konsenzus svih strana. I fully agree Potpuno se slažem s vama da ESM je europska institucija, no u pravnom smislu on to nije. I nažalost to ima određene posljedice na određene učinke na naše odnose. Pitali ste kako se člankom 19 ne može e, donijeti odluka o zaštitnom mehanizmu za ESM. Mi smo zaključili da to nije moguće zato što je to previše udaljeno od inicijalne svrhe ESM-a i trebalo bi e, promijeniti ugovor o osnivanju ESM-a no u ranijim odgovorima sam također to pokušao napomenuti. Rasprava je počela nedavno, nije daleko odmakla, naši pravni stručnjaci će doći do svojih rješenja, ali evo, ovi su podaci koje imamo u ovom trenutku. Što se tiče pitanja o Španjolskoj, jedna milijarda eura za restrukturiranje španjolskih banaka, ta je odluka donesena prošle godine, i dostupnost tih sredstava će istaći E, do kraja godine. Španjolska je iskoristila 31,8 milijardi i španjolska vlada je nekoliko puta javno rekla da ne planiraju povući mm, dakle više od tih 41,8 milijardi. I, no, u svakom slučaju program automatski istječe krajem godine. Tako da to je situacija i mislim da nećemo imati zahtjeva za daljnjim isplatama do kraja godine, niti zahtjeva za produljenjem programa. Antolin, želite li još nešto reći? Peter Ziman u ime SND-a. Hvala vam, gospodine Regling. O tome smo već razgovarali i mislim da smo svi bili za dakle prijedlog dakle zajednice i sada vidimo koje su posljedice. E, moj kolega gospodin Gingold je postavio dobra pitanja i vi ste dali dobre odgovore. Kad razmišljamo o tome što će se dogoditi sljedeće kad govorimo o budućim razvojima, uvijek se javlja pitanje demokratskog nadzora. Održavaju se e, rasprave sa povjerenikom. Trebali bismo imati vizije i moramo moći slobodno razmišljati. I moramo početi razmišljati o mogućnosti da SM preuzme neke od e, funkcija banaka. Sad govorimo dosta dugoročno. Dakle, kad govorimo o okupljanju funkcija, koja će biti odgovornost ESM-a? Mislim da ne možete dati izjave danas, naravno iz političkih razloga, ali iz vašeg Kakav je vaš današnji stav? S obzirom na trenutačne nadležnosti ESM-a, da li vidite probleme u e, prijedlogu povjerenika Parnjera, kako ga on to, dakle, grubo prikazao. Zapravo nisam znao da povjerenik ima svoj osobni stav o tome, no Čuo sam da postoji takav stav, dakle, iz drugih krugova. Moj osobni stav je da, da ne vidim sinergije da ESM preuzme tu ulogu. Uloga koju danas imamo je vezana uz financiranje, različite oblike e, financiranja, operacije slične onima koje provodi MMF i to nam je zapravo, to nas drži vrlo zaposlenima. E, do kapitalizacija banaka, to je sad već jedna druga poslovna e, djelatnost recimo i moramo zapošljavati ljude da nadgledaju taj dio. E, da krenemo dakle u, u još jednu treću djelatnost, to je opet još jedna druga linija, tako da ne vidim tu neke sinergije. Što se tiče dugoročnog razmišljanja, Dakle, ESM e, će trebati biti integriran u sporazume, u ugovore i postati evropska institucija, no to je vrlo dugoročno, e, dugoročna vizija. I trebat ćemo jednu odvojenu instituciju za e, rezoluciju banaka, koja će onda opet dugoročno imati jednu odvojenu instituciju za nadzor banaka. Naravno, čuli ste da da nam treba institucija na europskoj razini koja će biti e, odgovorna za to. No to je dugoročni plan, dakle da imamo europske institucije za te različite funkcije. I to je i ono što ja mislim da je dobro. A sada uvijek imamo pitanje kako doći s ove točke gdje smo danas do budućnosti, to ćemo vidjeti. Za sada Europska središnja banka obavlja tu ulogu no a, vidjet ćemo kako će se u budućnosti to riješiti. Irski e, komentar je vjerojatno onaj dobar irsko rješenje, a to je da moramo učiniti ono što moramo učiniti. E, naši članovi odbora su u drugim odborima trenutno, tako da ćemo imati e, vremena i da oni koji nisu na popisu govornika dobiju riječ. Idemo sad na vas, Teodoros. Puno hvala. I, ja ću se... Ja sam čuo da postoji veliko poboljšanje i pad troškova, no par dana najveće izvozno poduzeće Grčke Mjuhalko je preselila svoje sjedište, odlučila je preseliti svoje sjedište iz Grčke u Belgiju. I govorimo ovdje o poduzeću koje ima 15, drži 15% grčkih izvoza. A istodobno, kada im se postavilo pitanje, oni su rekli da troškovi financiranja za grčko poduzeće su nemogući. Da je više od 5, 4% više od onoga što Njemci plaćaju što se tiče kamata. Dakle, pitanje je a također e, grčki izvoz, e, osim ulja su zapravo isto pali također zbog nedostatka financiranja u financijskom sektoru. E, prošle godine imali smo rashod 50% BDP-a koji se dijelom financirao zahvaljujući SM i novcu drugih ljudi, dok istodobno grčki privatni sektor je zapravo uništen zbog razlike u kamatnim stopama i drugim problemama, ali razlika u kamatnim stopama je iznimno ozbiljna ne možete voditi posao s kamatnom stopom od 10% u eurima. Dakle, kako to možemo promijeniti u nekoj bližoj budućnosti? 1,4 milijarda milijuna ljudi su nezaposleni, što znači 28% ukupne radne snage kako oni mogu pronaći radna mjesta u privatnom sektoru s kamatne stope od 10%? To je dakle moje pitanje. I try to be very careful in my introductory statement by... Dakle, treba imati na umu razliku između pokazatelja, odnosno napretka prema početnim pokazateljima koje prate financijsko tržište i onome što je osjećaj stanovništva. A kao što sam rekao, postoji nažalost jedan vremenski jaz koji je uobičajen. Dakle, raniji pokazatelji poput konkurentnosti tekućih računa se moraju prvi poboljšati, moraju se provesti strukturne reforme prije nego što zapravo dođe do onih vidljivih koristi. To je nesretna situacija, ali u posljednjih nekoliko stotina godina pokazuje se na gospodarskoj razini diljem svijeta da je to tako. Dakle, postoji vremenski jaz koji je bolan, a u Grčkoj je osobito bolan zbog toga što je početna pozicija Grčke bila mnogo teža od one drugih zemalja koje su pozajmile od EFSF-a i ESM-a. Dakle, bila je daleko najgora, stoga je za prilagodbu potrebno više vremena, teže i bolnija je. Rani pokazatelji se doista znatno poboljšavaju, konkurentnost se poboljšala kriza je počela jenjavati. Nedostatno, s vremenom će još i dalje se poboljšati situacija zbog toga što gospodarstvo još nije toliko dobro koliko Irskoj, ali onaj prijelaz od jedinične cijene rada e, na sam trošak e, rada se još nije u potpunosti, nije se uskladilo to dvoje. Dakle, kroz e, tri godine 12% fiskalnog prilagodbe je ono što donosi najveći bol, rez u javnim službama, povećanje poreza, no napredak u fiskalnoj konsolidaciji postoji. A situacija mora biti teška zbog toga što je fiskalni deficit 2008. 2009 bio 15% BDP-a. Dakle, to, je, to se moralo smanjiti. Uvjeti financiranja u zemlji jesu teški, zbog toga što još ne postoji dovoljno pouzdanje u privatno financiranje. Kao dio programa e, grčka vlada otplaćuje na domaća područja, čime će mnoga poduzeća moći ponovno steći likvidnost potrebnu kao radni kapital i smanjenje potrebe za zajmovima. Tako da se stvar kreće u dobrom smjeru, no Grčka je najteži slučaj. Mislim da u drugom kvartalu smo vidjeli neku stabilizaciju, stabilizaciju koja je dobra, no to ne znači da se ljudi osjećaju išta bolje. No pošteno je reći da bez financiranja iz EFSF-a i MMF-a da bi prilagodba bila još teža. Jer financiranje iz EFSF-a i MMF-a znači da se nužne prilagodbe ne mogu izbjeći, no može ih se razvući na jedan niz godina. Inače bi se sve dogodilo odjednom i bilo bi još gore. Na moje pravo pitanje je zbog čega Dakle, postoji neravnoteža u prilagodbi između državnog sektora i privatnog sektora u Grčkoj. Trenutno svi nezaposleni, 99% nezaposlenih dolaze iz privatnog sektora. Dakle, odakle ta neravnoteža? Nadali smo da će, se, da će nas privatni sektor izvući. Zapravo, u njemu je najgore. To je moje pitanje. Mislim da mnoge reforme koje su sastavni dio programa prilagodbe koji nadzire trojka će dovesti do situacija da će postojati više prostora za razvoj i privatnog sektora. Očito u Grčkoj se smanjuje javni sektor, a privatni sektor kroz deregulaciju će moći stvoriti nova radna mjesta i rasti. Uz sve probleme koje ste vrlo točno opisali, smatram da je ohrabrujuće da u svojoj godišnjoj e, anketi reformi u svim državama članicama OECD koji je da obuhvaća od Koreje do Meksika, dakle sve industrializirane zemlje, da su oni Grčku stavili na vrh svog popus, popisa. Dakle, više reformi se dešava u Grčkoj nego bilo kojoj drugoj zemlji unutar OECD-a. I to je ohrabrujuće jer nam pokazuje da će doći do napretka. No isto tako znamo da u početku fiskalna prilagodba i strukturne reforme jesu opterećenje stanovništvu. A zbog toga što je situacija bila toliko teška, stvarno loša prije četiri godine, za ovu prilagodbu je potrebno duže i mnoge ozbiljnije teže. No uz reforme pokazuje se da se to doista događa. Žao mi je što je gospodin Klins nas napustio jer smo imali jednu dugu raspravu o tome u Vilniusu. On uvijek sumnja da se reforme doista provode. No, da, postoje reforme, to je ohrabrujuće i nadam se da će stanovništvo imati trpljenja pričekati dobre rezultate. Hvala vam, Elisa. da ste malo duže pričekati, no dajem vam ponovno riječ sada. Da, ja bih se samo vratila na ovu uvjetnost e, da je za rekapitalizaciju banaka od strane ESM-a. Dakle, bit će potrebno mnogo bail-ina, dakle uskakanja kreditora, ali kroz proces vi ćete moći rekapitalizirati banke. No ovo ovaj je dobar trenutak u kojem fond za rješavanje bi također trebao intervenirati. Dakle, ako vi tvrdite, a moj kolega Antolin se dotakao toga, da ne možete osnažiti fond, jer vam je za to potrebna promjena ugovora. Kada i kako ESM može intervenirati u svrhu rekapitalizacije banaka? Da li je to u suradnji sa fondom za rješavanje banaka? Da li je to konkurentski odnos? Da li su, su uvjeti isti? jednostavno ne vidim u kojem trenutku i na koji način se to povezuje i kakav je odnos sa fondom za rješavanje banaka. To je moje prvo pitanje, a drugo je, ukoliko imamo jedinstveni nadzorni mehanizam koji je već spreman, e, ja sam tako shvatila da bi to omogućilo ESM-u da intervenira bez jamstva od strane vlada. Dakle, vlade unutar države gdje se banka nalazi, jer će postojati jedinstveni nadzornik kojem bismo trebali vjerovati. No ponovo kada sam postavila pitanje, razumjela sam iz vašeg odgovora da vlade još uvijek jesu uključene kao jamac e, ili nešto tome slično. Možete li mi molim vas to objasniti? Da, što se tiče prvog pitanja. Još nisu poznati svi detalji. Zbog toga ministri financija Eurogrupe su i odlučili ne financirati e, smjernicu o izravnoj rekapitalizaciji banaka prije nego što se finalizira direktiva o oporavku i rješavanju banaka. Dakle, te dvije stvari je potrebno uskladiti postojala su e, neka razmišljanja o tome da će vlade morati uskočiti kako bi banke postale solventne e, ukoliko se instrument za rekapitalizaciju odobri na kraju i da se neće ulagati u nesolventne banke. Dakle, minimalan prag omjera kapitala će biti 4,5%, no do toga se mora doći drugim sredstvima prije nego što bi ESM mogao uskočiti. I zatim bi SM mogao taj omjer kapitala e, podići sa minimalnog regulatornog omjera od 4,5% na 9% ili koliko god je potrebno. Dakle, tu već postoji podjela rada koja se predviđa, no u grubo same detalje još moramo e, razraditi, a svakako ne želimo biti konkurentni e, međusobno jer je u krajnjoj liniji to sve javni novac. Tako dakle, to je jedno od pitanja kojima ćemo se baviti u nadolazećim mjesecima. Drugo pitanje, e, ukoliko na raspolaganje se stavi ovaj instrument za rekapitalizaciju, neće biti potrebno jamstvo vlada. Ukoliko se to koristi kao posljednja instanca, radit će se o direktnoj kapitalizaciji konkretne banke i neće postojati nijako jamstvo vlade unutar čije države se banka nalazi. E, iz toga se nalazi zamisao toga da se prekine veza između država i banaka, tako da da postoji sustav državnog jamstva, ne bismo ostvarili taj cilj. Moje drugo pitanje se tiče situacije u zemljama koje su u financijskim poteškoćama, ne bankama. I manje sam optimistična nego vi, no bilo mi je vrlo drago čuti vaše optimistično stajalište. Dakle, mogu li zaključiti iz ovoga što ste rekli da u Portugalu još jedan program spašavanja neće biti potreban i da će Portugal moći e, koristiti, odnosno krenuti putem Irske i imati neku oblik predostrožnosti, jednu tranziciju kako bi izašao iz svoje trenutne situacije. A isto tako zanimalo me koji je odnos e, vaših uvjeta i radnih metoda, odnosno odnosa s trojkom. Raspravljate li ikad s njima da li se neke preporuke mogu dodatno poboljšati, zbog čega možda nisu funkcionirale ako, se, ako su rezultati drugačiji od onih koji su zamišljeni. Dakle, kako surađujete u ovom kontekstu s trojkom? Nadam se da ono što nazivate mojim optimizmom, da je to zapravo realizam. I da će stvari se tako odigrati. No, ako pogledamo rane pokazatelje u Portugalu također postoji dobar napredak, to nije kraj procesa, kriza nije gotova, niti ljudi zapravo vide napredak. što se tiče konkurentnosti, znate da je Portugal imao velik deficit tekućeg računa, to je zapravo nestalo. Portugal je prvi put trenutno ima e, trgovinski višak e, i to je dobar napredak, iako mi je jasno da stanovništvo to ne osjeti. Što će se dogoditi sljedeće godine kad istekne trenutni program, to je još prerano da kažem, ne znam. Ovisit će o onome što se događa unutar Portugala, ali i onome van Portugala. Ukoliko susjedne zemlje budu uspješne i svjetska trgovina poraste, scenarij će biti mnogo drugačiji od onoga gdje ako dođe do problema u svjetskom gospodarstvu. Dakle, dijelom je to pod kontrolom vlade Portugala i mogu samo ohrabriti da nastave s reformama, ali dijelom je van njihove kontrole. Dakle, nitko ne bi mogao točno reći što će se dogoditi sljedeće godine. To ne bi bile ozbiljne procjene. Ukoliko je potrebno, na raspolaganje mogu biti stavljeni razni instrumenti, no ima smisla još malo pričekati. Odnos sa trojkom. Znate da je trojka odgovorna za ugovaranje uvjeta sa pojedinim državama. E, to je ono što vlada i sami stanovnici osjećaju one konkretne mjere, a mi nismo zaduženi za to. Mi prisustvojemo u e, posjetama, u misijama trojke, jer u krajnjoj liniji mi moramo objasniti da li možemo pružiti financiranje e, ili ne i kako će to biti raspodijeljeno. Dakle, moramo znati sve detalje, ali naša uloga nije donošenje odluke o sistemu prilagodbe i koje su strukturne reforme potrebni od drugih. Možda imamo svoja stajališta i često smo uključeni u bankovna pitanja, jer imamo stručnost što se toga tiče, no za uvjete to je po nadležnosti trojke. Imamo dovoljno ljudi e, za popuniti ostatak vremena i ja sam imala samo jedno kratko pitanje. U vašem uvodu ste spomenuli da primjerice Irska je ponovno dobila pristup tržištu e, obveznica 4%, to je e, razumna stopa i to znači da je to bilo jeftinije za Irsku nego zapravo iznos stopa koju plaća EFSF-u. Dakle, koji je odnos između tih raznih kamatnih stopa koje se plaćaju? Dakle, što se tiče toga od od koga one dolaze, postoje neki kazneni elementi kako bi se moglo međusobno usporediti. Dakle, sada se nije treba postati nijakav kazneni element, već je samo bilo potrebno platiti iznose troškova. Kada je EFSF stvoren prije 3,5 godine, u početku je postojala jedna dodatna premija E, sa idejom da se zapravo obeshrabri korištenje tog fonda. No, s vremenom se od toga odustalo jer je Eurogrupa shvatila da održivost duga je ono glavno pitanje i što su niže kamatne stope, to će se ranije moći doći do održivosti duga. Dakle, mi svojim zemljama koje pozajemljuju, e, naplaćujemo iznos koji zapravo ovisi o našim troškovima i nekoliko neki sitni postotak koji zapravo pokriva administrativne troškove. No to također ovisi o novcu koji posuđujemo s tržišta. E, početkom ove godine imali smo negativne kamatne stope na 3 mjesečne obveznice, tako da su sve zemlje imale koristi od te negativne stope. E, da naše najduže obveznice do 25 godina tu svakodnevno obračunavamo kamatnu stopu koja je trenutno oko 1,5%, no iz dana u dan ona varira i ovisi o svjetskim kamatnim stopama, raste zajedno s njima. No to je očito mnogo niže od troškova financiranja za Irsku ako pogledamo desetogodišnje e, vladine obveznice. I kratkoročno financiranje je naravno e, i niže od ove kamatne stope, ali naše financiranje je prilično povoljno za Irsku, Grčku i Portugal također jer su inače se suočavali s mnogo višim troškovima. I MMF inače naplaćuje više od 3%, tako da smo mi mnogo jeftiniji i sazrijevanje naših obveznica je mnogo duže, tako da je velika korist od pozemljivanja. Čini mi se da ste morali određen pritisak izvršiti e, da dođete do tog rezultata. E, Sven? Puno hvala, Sharon. Ja imam još jedno pitanje za vas, gospodine Regling. Dakle, održivost duga. Ako pogledamo primjer Grčke i drugih zemalja koje prolaze kroz programe, možemo se postaviti pitanje kako se zapravo ovaj koncept može učiniti operativnim. Svjetsko institut za gospodarstvo u Kilu je po svom barometru duga izračunao da ukoliko se Grčka vrati na rasta 2%, da će im trebati e, primarni višak od 6, 14%. I ukoliko oni dođu do rasta od 4%, što je prilično nerealno, ali možda dođe do tih 4%, tada bi im trebao višak od 10%. Moram reći da nikad nitko nije mogao se nositi sa više od 5%, osobito ne zapadnim zemljama, tako da me zanima da li je ova drživost e, duga, ta zamisa zapravo drži vodu. Koja je posljedica što se tiče procjene fondova koji su iskorišteni? I kako bi zapravo taj koncept se mogao učiniti operativnim kako bi zapravo bilo mnogo teže da se neki bankrot razvlači. I što je sa zemljama poput Grčke? Mogu li e, one štedjeti? I govore o novom bailoutu, o novom spašavanju, no postoji treća mogućnost. E, ta je porez na imovinu. Dakle, država bi načelno mogla oduzeti jedan određeni dio ogromnih profita do kojih je došlo tijekom e, gospodarskog poraza kako bi se vratili održivosti duga. Mislite li da je to dobra zamisao za borbu s krizom? Koncepti kako e, doseći i održati tu održivost duga je zapravo komplicirano pitanje i intelektualno i ekonomski jer nema zapravo lakih odgovora na to. Djelomice zbog toga što postoji velika nesigurnost, vi ste dali jedan primjer toga, da li će biti rast od 2 ili 4%, to je razlika. A mi zapravo ne znamo kakve će biti stope rasta u ovim zemljama u nadolazećih deset zemalja, kad kada teško predviđamo što će se naredne godine dogoditi. Tako ne možemo imati veliku sigurnost u predviđanjima na desetljeće, no moramo svejedno to provoditi. Ja ne bih nazvao eh, od, ovo što ste rekli odgađanjem eh, bankrota, to koriste neke druge stranke u Njemačkoj danas, nadam se da nećete preuzeti to ali ne bismo trebali pobrkati stvari. Ja bih bio oprezan ukoliko ćemo te neke ideje koristiti, odnosno neobvezujuće elemente. Kao što sam rekao, odgađanje je nešto komplicirano, ali isto tako znači da nitko ne može imati sigurnu situaciju. MMF i mi predviđamo scenarije održivosti duga, postoji jedna često zanemarena važna točka koju zanemaraju čak i institut u Kilu koju ste spomenuli, a to je da je velika razlika da li razina duga 100-120% BDP-a što je često e, cilj zemalja da unutar 10 godina nemaju dug veći od 20% BDP-a zapravo se ne uzima u obzir pitanje e, pod kojim se kamatnim stopama to financira a upravo smo govorili o našoj kamatnoj stopi, a i to očito čini veliku razliku zemljama poput Grčke. Dakle, oni moraju financirati razinu svog duga po tržišnim kamatnim stopama, što bi trenutno bilo 8%, no nek s vremenom to padne i na 6%, ili ako to financiraju sa 1,5 do 2% koliko nama plaćaju, plaćaju. A mi pružimo financiranje na 30 godina. Dakle, tu je ogromna razlika. Očito se može financirati na taj način mnogo veći iznos duga, ukoliko je kamatna stopa tako niska. To nam lijepo pokazuje Japan. Dakle, na neki način mi e, za Grčku stvaramo japanske uvjete. I na toj razini, kroz toliko dugovremensko razdoblje, što je mnogo duže od bilo kojeg financiranja koje MF, MMF nudi, održivost duga se može doseći, može ostvariti. No priznam, to je komplicirano pitanje, ne postoji samo jedna metodologija koja može tvrditi da je ona jedina ispravna i nitko ne može reći e, treba li Grčka doseći 120% omjer duga i BDP-a 2020. ili 2022. Sve nakon toga će biti katastrofalno, a prije toga e, omogućiti pristup tržištu. To nije moguće, nema metodologije koja to može zajamčiti. Treba razmatrati okolnosti i ono što pomaže zemljama posuđivati od e SMA i FSF-a je da je sazrijevanje i da su kamatne stope e, niski, a uz postoji osiguranje da uz nužne reforme bi se kroz određeno vremensko razdoblje trebala moći doseći održivost duga. Zastupnica Podimata. Vratila bih se nekim hitnim e, pitanjima. Prije svega naglasila bih da uvijek cijenimo uvjete zajmova e sema ono što pruža Grčkoj. No vratila bih se na ono što je moj kolega Skilakakis pitao. Vi ste sami rekli da je najveći izazov pred Grčkom e, vratiti se konkurentnosti i potpuno ste u pravu da postoje poboljšanja koja se nažalost još ne mogu osjetiti kod građana. Potrebno je vremena, strukturne reforme traju i treba do vremena dok pruža određene e, dobrobiti, a početna situacija Grčke je bila i najteža. Ali svejedno, ne radi se o tome kada ćemo moći kada će građani moći doživjeti neko poboljšanje. Pitanje je kako ćemo zapravo moći izbjeći glavno e, daljnje pogoršanje situacije. A nedostatak odgovarajućeg financiranja e, za privatni sektor zapravo dovodi do toga da glavna poduzeća u Grčkoj sele mijenjaju svoje sjedište u inozemstvo zbog toga što ne mogu doći do financiranja, e, barem ne do financiranja uz normalne kamatne stope u zemlji. Dakle, takve situacije suočavamo se sa opasnosti od pogoršanja. Kolega je već spomenuo, imamo 15% izvoza u ovom poduzeću koje se odselilo iz Grčke, što znači da moramo poboljšati svoju konkurenciju, moramo snažiti izvozni sektor, no poduzeća nisu u mogućnosti pronaći odgovarajuće financiranje. Dakle, mislim da je to jedan začarani krug donekle i postoji opasnost pogoršavanja situacije. Problem koji ste opisali je doista stvaran, toga sam svjestan. Postoje dva važna elementa u grčkom programu, programu prilagodbe koje su dogovorili s trojkom. Jedan je restrukturiranje i rekapitalizacija grčkih banaka. Usred smo tog procesa a, isplaćuju se sredstva grčkoj vladi, a 50 milijardi je već označeno ili isplaćeno kao zajam grčkoj za cjelokupnim program stabilizacije. E, novac je već prebačen u EFSF i veći dio je upotrebljen za rekapitalizaciju e, širenja krize unutar grčkih banaka. Ideja je naravno restrukturirati ih, rekapitalizirati ih kako bi ponovno mogli imati svoju ulogu kao financijske posrednici u gospodarstvu. To je važan korak za vraćanje u normalnije uvjete financiranja u grčkom gospodarstvu. Drugi element koji sam već spomenuo je da kao sastavni dio cjelokupnog programa prilagodbe grčka vlada je u procesu e, otplate I znamo da ovakva situacija može dovesti do zastoja gospodarstva ukoliko se ne usluge ne isplaćuju, potrebno je dići dalje zajmove i sve se skupa finan... komplicira. Dakle, grčka vlada je počela sa otplatom i mislim da su već otplatili nekoliko milijardi nekoliko milijardi što bi zapravo trebalo pomoći gospodarstvo. Još uvijek postoji jedan velik dio koji nije otplaćen, ali smanjuje se polako, taj dug ne povećava se. I mislim da kada se to nastavi, kada se sve otplati, da će doista doći do jednog olakšanja poduzećama koje pružaju usluge i koje e, potražuju sredstva od grčke vlade. Dakle, ti dvije stvari, e, vraćanje banaka u situaciju da mogu zajmovi izdavati i poboljšanje otplate e, duga vladi bi trebalo olakšati problem koji opisujete. Hvala vam puno, ovo je bilo vrlo korisno i siguran sam da ćemo vas rado ponovno ugostiti ovdje, odnosno da ćemo to učiniti jednim e, uobičajenim događajem koji ćemo moći uvrstiti u svoj kalendar, zbog toga što sam siguran da će ESM nastaviti i dalje imati vrlo važnu ulogu. Ulogu u očuvanju stabilnosti eurozone i europskih banaka. Puno vam hvala. E, vidimo se popodne.